Welcome, dear Dobrodošli kolege, molim vas zauzmite mjesta kako bismo počeli. Hvala. So a very warm welcome. Pozdravljam vas sve i želim toplu dobrodošlicu e, su predsjedatelji, gospodine Eger, zastupnici nacionalnih parlamenta i Europskog parlamenta. Zadovoljstvo mi je što mogu pozdraviti sve vas na ovom trećem sastanku E, zajedničke skupine za Europol koja je zajedno organizirana od strane austrijskog predsjedanja parlamenta i Europskog parlamenta i koja se odvija ovdje u hemicikl dvorani Europskog parlamenta. Drage kolege, drago mi je da 65 nacionalnih e, zastupnika u parlamentima država članica su e, sa nama danas ovdje i vi predstavljate 37 parlamenta i 27 e, država članica Europske unije. Imamo prevođenje e, e, na i sve službene jezike Europske unije. Ali bih trebao reći da obzirom da ovo nije prvi ovakav sastanak ove skupine, Ovaj sastanak je postao vrlo važan nama ovdje u Europskom parlamentu u našoj interakciji sa državama članicama e, parlamenta, a razlog je to što se to tiče Europola agencija do koje nam je jako stalo u Europskom parlamentu jer sa stajališta Europskog parlamenta mi smo tu od samog početka i podržavamo organizaciju i kao jednu uspješnu e, organizaciju Europske unije i ja vjerujem da ćete se svi složiti da je agencija vrlo naporno radila i postala e, uspješna priča u Europi. Ovaj sastanak danas je sada zapravo e, sazreo jednu dobru e, strukturu e, odgovornosti i postao jedan od važnih sastanaka ovdje u Europskom parlamentu. Sve vas srdečno pozdravljam, nadam se da ćemo imati uspješan danas, današnji dan i sutra, sutrašnji dan. E, parlamentarne službe su e, se jako potrudile da svi imate prijevod, to je bio problem na zadnjem sastanku, a obzirom da se ovaj sastanak održava za vrijeme e, vrlo E, guste, e, gustog rasporeda u parlamentu. Ovo je zadnja godina kada parlament e, zasjeda u ovom sastanku i službe su se trudile da svi imamo prijevod. Europol je agencija iz koje pozdravljam novu izvršnu direktoricu koja više nije nova, ali mislim da e, osjeća već da je tamo jako dugo. Katrin Demole koja je preuzela dužnost u svibnju 2018. Mnogi ste već e, susredli i e, ja je službeno na ovom sastanku ponovno pozdravljam i izražavam E, zahvalnost Europskog parlamenta za vrlo e, djelotvornu suradnju s koju imamo sa Europlom i e, moram reći da je potpuno podržavamo u njenom radu i radu njezinog tima u ovom vrlo značajnom radu. Danas ćemo razmijeniti mišljenja o programu rada Europola za 2019. do 2021. sa gospođom De Također ćemo nam se obratiti gospodin Spitano E, bivši supredsjedatelj ovoga sastanka koji će nam govoriti o sastancima na kojima je on e, prisustvovao. E, sutra ćemo razgovarati o borbi protiv financijskog kriminala i pranja novca. Nizozemski koordinator za financiranje terorizma će nam se obratiti kao i gospođa De Bol Također nam se obratiti gospodin Vojček i gospodin Vjorovski koji su e, pomoćnici nadzornog e, organa ovog, e, ovoga odbora i također ćemo, će nam se obratiti povjernik Julian King koji je odgovoran za sigurnost u Uniji koji će nam se obratiti i također bih želio reći da je predsjednička trojka koja je održala svoj sastanak prije ovog sastanka na, na kojem se također e, razgovaralo i o ovome sastanku i o tome kako će e, Danska biti predstavljena u ovoj skupini delegacija će sutra održati sastanak e, na, nastavno na odluku iz ožujka prošle godine. Svi su delegati dobili e, dnevni red ovoga sastanka zbog transparentnosti, ali ovaj sastanak je ograničen na predsjedničku trojku i danske delegate kao što smo se složili složeni posljednjem sastanku. E, dnevni red nam je dosta zgusnut, prema tome predlažem da pređemo na prvu točku reda bez odlaganja. A što se tiče ostatka dnevnog reda, predaću riječ mojoj supredsjedateljici Angela Löger iz Austrijskog parlamenta. Angela, izvoli, imaš riječ. Hvala na e, uvodu, dame i gospodo kolege iz Europskog parlamenta, iz nacionalnih parlamenta i još jednom vas pozdravljam. Velika mi je čast otvoriti današnji sastanak zajedničke skupine za Europol i zajedno sa predsjednikom Jean-Claude Moresom iz odbora Libe. prethodni sastanci ovoga tijela su bili posvećeni tome kako bismo trebali e, raditi u ovoj zajedničkoj skupini e, napravili smo poslovnik, prema tome sada se možemo se usredočiti na naš osnovni e, zadatak, a to je parlamentarni nadzor Europola. Europol je dobio na začaju u posljednjih nekoliko godina jer zločini se e, ne prestaju na granicama i zločinačke mreže također, a te mreže zapravo se služe s svime mogućim da bi proširile svoju mrežu terorizam, e, e, trgovina drogom, trgovina ljudima i e, online kriminal. To su samo neki od izazova koje, s kojima se suočavaju agencije za provođenje zakona. Europol ima vrlo važnu ulogu u borbi protiv svih obzira, oblika kriminala i podržava nacionalne agencije za borbu protiv kriminala u njihovom radu. Danas danas i sutra ćemo se podzabaviti time čime se bavi Europol i kakve su mu aktivnosti. Drage kolege, imamo vrlo zgusnuti dnevni red i stoga predlažem da počnemo sa dnevnim redom odmah. Ima li kakvih komentara o dnevnom redu? Ako nema... To znači da onda mogu predati riječ natrag predsjedatelju ovoga sastanka. Hvala Anđela. Sada prelazimo na sljedeću točku. Za sljedeću točku pozivam e, govornike da dođu na podijum. to su izvršna gospodin Svetanov, gospodin Feidinger, gospođica Florije, molim vas dođite na podijum. Dok se to događa, ja ću vam predstaviti dnevni red. Kao što smo se složili u Sofiji prošloga ožeka, koncept predsjedničke trojke je uključen u e, dnevni red, odnosno poslovnik oni se sastoje od um, bivše, sadašnjeg i budućeg predsjedanja parlamentima i Europskim parlamentom. Moramo razviti plan nadzora ovoga tijela i moramo uspostaviti format ovih sastanaka i sad moramo nastaviti svoj rad i ispuniti zahtjeve koje su određeni uredbom o Europolu. E, izvršna direktorica mora biti na svakom sastanku i naročito mm, tijela za suradnju sa Europolom. Također smatramo da je vrlo važno da dobijemo poziv na ove sastanke u duhu uredbe o Europolu. Delegacije mogu poslati svoje e, prijedloge E, za sastanak u Bukurštu u Valjaču. Sada molim da e, govornici e, koji su došli na podi predstave prioritete za ovu skupinu. Anđela, molim da date riječ svima njima jednom po jednom. Hvala lijepa. Sada bih dala riječ gospodinu Cvetana Cvetanom, predsjednika odbora za unutarnju sigurnost i, javno, e, i e, javni e, mir i poredak iz Bugarske. Izvolite, imate riječ. Dragi su predsjedatelji, gospođa Luger, gospodin Mareleš, Mm, gospođo Katrin de Bol, hvala što ste došli tako da bismo mogli razgovarati o ishodu bugarskog predsjedanja i aktivnostima eh, koje očekuju trojku Bugarsku, Austriju, Rumunjsku. Jedna od prioriteta bugarskog predsjedništva je bila sigurnost i stabilnost u Europi. Mi smo jako naporno radili na tim temama kao što su migracije, politika azila, učinkovita politika ponovnog prijema i uravnotoženi pristup između kratkoročnih i dugoročnih mjera, učinkovitan nadzor granica i djelotvorna razmjena informacija između različitih tijela. Mi smo napredovali u mnogim područjima, a spomenut ću samo nekoliko od njih, a koje se direktno odnose na rad zajedničke parlamentarne skupine. E, postigli smo sporazum od tri uredbe o šengenskom informacijskom sustavu, a funkcionalnost e, sistema je time poboljšana i povećana. Finalizirali smo e, pregovore o uredbi za proširenje prava e, i Europske agencije i operativnih e, tijela EULIZE. Uspješno smo zaključili pregovore o novom sustavu i uredbi o novom sustavu koji se zove ATS, a, također smo postigli općeniti pristup u vijeću od dvije uredbe o interoperabilnosti informacijskih sustava, novi politički ciklus u borbi protiv organiziranog kriminala koji je nastupio između 2018. do 2020. Oključuje nekoliko inicijativa, a to je recimo povećan efikasnost i dodana vrijednost ovoga ciklusa kao i veća vidljivost ključnih instrumenata za borbu protiv kriminala, uključujući multidisciplinarnu prirodu tog zločina. Što se tiče borbe protiv terorizma i takozvanih stranih boraca, mi smo revidirali najbolju praksu u vrlo širokoj diskusiji koja je održana o toj temi. E, što se svih ovih tema tiče, mi smo se pozabavili pa onime što radi Europol i dodanom vrijednosti koju Europol pružali. Stoga smatram da tema o koje, koje će i dalje biti prioritet sa bugarskog stajališta, a to je primjena zajedničke funkcioniranje zajedničke skupine, treba sagledati iste perspektive. Geografska i politička sigurnost Europske unije povezana je sa Zapadnim Balkanom i zato je tema suradnje sa tim zemljama E, poprimila punu pažnju na programu naših posljednjih sastanaka, a i konačno sekurnost je temelj našeg zajedničkog, e, zajedničkih evropskih demokratskih vrijednosti i stoga pozdravljamo kontinuitet e, prioriteta koji je pokazan od strane Austrije, dakle Austrija nastavlja sa radom na tim temama. Ove prioriteti će nastaviti biti prioritetom i za austrijsko predsjedanje kao i za rumunjsko predsjedanje nakon toga. Vrlo je važno da imamo kontinuitet i zajedničke, e, zajedničku svrhu i ciljeve. Hvala. Hvala gospodine Cvetanov. A sada se obraćam mom austrijskom kolegi, gospodinu Vajdenkuru, članu Austrijskog vijeća. Hvala. Drage dame i gospodo, kao predstavnik Austrijskog nacionalnog vijeća dozvolite mi da počnem vrlo jasnom izjavom. Europa je suočena sa velikim izazovima u području sigurnosti. S jedne strane, sigurnosna kriza povezana je sa serijom terorističkih napada koji su povećali osviještenost o tome da Europa mora puno više surađivati nego prije kako bi se suočila sa tim izazovima. U pozadini imate i e, situaciju sigurnosnu koja je sve manje predvidljiva. Osim toga, migracijska kriza koja je počela 2015. pokazala nam je da je Schengen i sloboda kretanja u Europskoj uniji je uzeta zdravo za gotovo za već predugo vremena. Učinkovita e, zaštita vanjskih e, granica postavlja pitanje sigurnosti. Tu se postavljaju izazovi i Europa je do sada zatvarala oči pred tim izazovima. To je za, dakle pozadina. E, kao austrijsko predsjedništvo mi smo suočeni sa jednim izazovnim scenarijom. Sigurnost je toga središnja tema za sve nas. Evropski građani s punim pravom očekuju prave i dobre rezultate i zato smo uključili naš predsjednički neki moto pod e, nazivnikom zaštit, e, štitimo Europu. Taj moto moramo e, ostvariti prvi stup našeg predsjedanja e, se usredočuje na borbu protiv nelegalnih migracija, ma mi želimo zaštiti vanjske granice i razviti mogućnosti za učinkoviti povratak migranata. To je bila središnja tema E, u Salzburgu 19. E, i 20. rujna nedavno. Drugi prioritet je povećanje stabilnosti naših susjednih e, područja, naročito Zapadnog Balkana. Zapadni Balkan je naš susjed i to je vrlo važno područje u borbi protiv kriminala i terorizma. Eh, ja, eh, za stabilnost je vrlo važno eh, kakve su, kakve su šanse ove, ovog područja da se pridruže Europi. Politička reforma pravosuđa i temeljnih prava i dalje je vrlo važna sve u svemu možemo reći da sigurnost i mir u Europi će biti mogući jedino ako postoje mir i stabilnost u našem neposrednom okruženju. I dakle još jednom dame i gospodo, Europol kao agencija za provođenje zakona u Europskoj uniji, ima za cilj sigurnost Europe, to je cilj kojem teže svi europski građani i oni će svi imati od toga koristi. Kriminalni i terorističke mreže su velike i one predstavljaju vrlo značajnu prijetnju unutrašnjoj sigurnosti Europske unije i za sigurnost i život naših građana. Europol ima svoje prioritete u borbi protiv takvih prijednji. E, spomenut ću nekoliko stvari u kojima e, Austrija vidi e, vrlo velike mogućnosti koje su i vrlo važne. Kao što smo već reći, odnosi sa trećim zemljama, naročito Zapadnim Balkanom. Osim toga, suradnja sa Frontexom, Europskom e, agencijom za zaštitu e, granica. Frontex je vrlo važan u tom smislu. Prvi korak e, ka toj suradnji je zajednički sastanak e, na 4. E, listopada 2018. Moramo iskoristiti tu e, prednost kako bismo uspostavili sinergije. Druga prioritet je suradnja u borbi protiv ilegalnih migracija. Empakt je agencija koja se sa time suočava i koja, koju je to prioritet. Spominjem to u svezi sa borbom protiv bo, um, trgovanja ljudima putem balkanskih ruta. E, Austrija je uspostavila međunarodne operacije koje se time bave. Dobivamo e, informacije od Europele, s njima izmjenjujemo informacije kako bismo se uhvatili u koštac e, bor, trgovini ljudima na balkanskim rutama. Mi mislimo da borba protiv seksualne eksploatacije djece, trgovine drogom, nezakonitom krijumčarenju oružja i različitim e, borbama financijskog i ekonomskog e, zločina kao što su prevare, pranje novca i E, krijumčarenje e, su vrlo važni. Moramo e, poduzeti značajne korake u svim tim područjima. Na kraju molim vas da spomenem još jednu stvar koja je vrlo važna za austrijsko predsjedanje, a to je proračun Europola za 2019. godinu. Do sada pregovori između Europola i komisije nisu bili zadovoljavajući proračun koji je tražio Europol e, ne smatra se dovoljnim i Europolovi e, službenici u Italiji i Grčkoj nisu uključeni u taj proračun značajno poboljšanje u Europolnom sustavu komunikacije nije implementirano u prethodnim godinama jer nije bilo dovoljno sredstava i to je zapravo jedna zabrinutost da, da će se to dogoditi i 2019. godine. Složili smo se da se e, proračun poveća u tri vrlo važna područja u e, ali na plenarnom to nije podržano na plenarnoj sjednici. Ako se želimo ozbiljno boriti protiv kriminala, Europol mora imati dovoljno dobar proračun i toga svi moramo biti svjesni. Dakle, dame i gospodo, ovo je još uvijek e, relativno novo tijelo u usporedbi sa drugim intraparlamentarnim skupina, ali na njega smo jako e, ponosni. To nije forum za široku razmjenu e, mišljenja, ali ozbiljno uzima uredbu o Europolu i ima vrlo dobro definiranu ulogu koju treba ispuniti, a to je da provodi političku nadzbor Europola od strane demokratskih izabranih e, zastupnika. Ako želimo implementirati ovo u praksi, onda će to ovisiti o onome što obavljamo mi ovdje. Izgrednja e, razumijevanja e, zajednička praksa je naš osnovni zadatak i za konstruktivni odnos između administrativnih i kontrolnih e, ogranaka ovog tijela je vrlo važna kako bi oba dva ogranka mogla raditi kako treba. Rezultati našeg prvog sastanka ohrabruju, stoga e, sa optimizmom e, smatram da ćemo nastaviti raditi u duhu konstruktivne suradnje, da ćemo moći zajednički analizirati najvažnije izazove sa kojima se Europol suočava i stoga se unaprijed veselim današnjoj raspravi. Hvala. Hvala kolega Weidinger. Prelazimo sada na sljedeću govornicu. Dakle, Pozivam gospođu Juanu Consuelo Floreu, članicu Doma zastupnika, zajedničkog stalnog odbora Doma zastupnika i Senata za parlamentarni nadzor nad radom Rumunjske obavještajne službe da uzme riječ. Izvolite. Hvala. Prije nego što podijelim s vama neka razmišljanja o našim prioritetima za 2018. i 2019. godinu. Želim zahvaliti supredsjedateljima na organizaciji ovog događanja i želim također zahvaliti našim kolegama iz Bugarske, gospodinu Cetanovu, gospodinu u Europskom parlamentu na naporima poduzetima u Sofiji. Imamo sada poslovnik i konačno možemo početi s konkretnim radom. Nastavit ću dalje na svom jeziku. Hvala. Naša glavna zadaća kada je riječ o trojici predsjednika bit će sljedeća. U središte rasprave uvesti najaktualnije i najvažnije teme za ovu skupinu. To znači da trebamo u potpunosti iskoristiti sadašnji postupovni okvir. Istovremeno postoji i prostor za poboljšanje određenih aspekata, naravno ako to bude potrebno. Kada je riječ o tom aspektu, samo će nam vrijeme i iskustvo u međuvremenu stečeno pokazati jesu li takve izmjene potrebne. Za sada moramo ostati na onome što već imamo. Određivanje prioriteta za prvo polugodište 2019. godine jest fleksibilna djelatnost, ali je već sada očito da moramo obratiti najveću pažnju na europske građane. Dakle, oni moraju shvatiti zašto je Europol toliko važan i kako prava i slobode koje uživaju i kako se načela Europske unije ostvaruju u praksi. Razmjena informacija između zemalja članica kada je riječ o suzbijanju terorizma ili prekograničnih i informatičkih prijetnji značajno pridonosi učušćenju ugleda Europola koji postaje zapravo čvorište za razmjenu informacija u suzbijanju organiziranog kriminaliteta. Također, Europol eh, pruža kvalitetna eh, znanja i podršku snagama u zemljama članicama. Informacije koje se razmjenjuju u stvarnom vremenu i brzo pružanje odgovora na sve moguće upite su važni preduvjeti od kojih moramo krenuti kako bismo ostvarili učinkovitu i djelotvornu suradnju između zemalja članica u ovom području. Moramo također pojačati suradnju u cilju osiguravanja granica i u cilju boljeg upravljanja prijetnje terorizma, što je povezano također sa terorizmom, su također važni prioriteti i to u srednjem roku, barem do 2020. godine. Dame i gospodo, Rumunjski parlament pozdravlja nastojanja Europola u sprječavanju i borbi protiv informatičkih kaznenih dijela koja se počinjaju na dark webu. Također bih htjela spomenuti da Rumunjska raspolaže sa gotovo 70 informatičkih stručnjaka kojima se služimo i u razradi drugih aktivnosti naše nadležne agencije, kao što su već pokazala događanja u posljednjih nekoliko mjeseci, politički azil, migracija i unutarnji poslovi Europske unije predstavljaju i dalje značajne izazove koji zahtijevaju posebne zajedničke napore i našu pozornost. Dakle, zajedničke napore moramo uložiti i u borbu protiv trgovanja ljudima i to će biti ključno za naš rad u prvom tromjesečju 2019. godine. U skladu sa strategijom Europola za e, razdoblje 2017-2020 Smatramo da će u budućnosti Europska unija preuzeti odlučujuću ulogu kada je riječ o pružanju sigurnosti na globalnoj razini. U tom smislu slažemo se i sa vizijom prethodnih predsjedništava koja su smatrala da su istočnog partnerstva i zemlje Zapadnog Balkana također težišta naše politike. Dami i gospodo, nadolazeći izbori postavljaju građane u srž naše rasprave i to zahtjeva također i posebnu političku upozornost koju moramo obratiti na e, njihove strahove i na njihova očekivanja građane najviše zabrinjava sigurnost i u takvoj situaciji naša borba protiv terorizma ne smije biti samo obvezom svake zemlje članice, nego mora biti i odgovornost čitave Europske unije. U tom smislu možemo reći da je sigurnost u Europi jedan od glavnih stupova naših djelovanja, a to će biti i e, prioritet rumunjskog predsjedništva. To ćemo nastojati uvrstiti na što značajnije mjesto u svoj radni program jer ćemo svakako nastojati dati značajan doprinos tome. Hvala vam lijepa i vidimo se u veljači u Bukureštu. Hvala gospođo Florea. Dragi kolege i kolegice, Budući da smo sada čuli predstavnike predsjedničke trojke, a sada prelazimo na sljedeću točku dnevnog reda. Riječ je o višegodišnjem programiranju rada Europola. Nacrt programa je uručen svim izaslanstvima u Sofiji u siječnju. Imali smo prvo razmjenu mišljenja i izaslanstva su imali rok do 29. kolovoza za dostavljanje našoj skupini svojih stajališta. Od Cipra i od Rumunjske smo zaprimili njihova stajališta. Prije nego što dam riječ direktorici De Bol, Želim reći nekoliko riječi o tome kako će teći naša rasprava po ovoj točki dnevnog reda. Dakle, postupit ćemo na sljedeći način. Daćemo riječ dvojici zastupnika iz nacionalnih parlamenta i jednom zastupniku ili zastupnici Europskog parlamenta sve dok ne iscrpimo popis onih koji su se javili za riječ. Oni zastupnici koji žele uzeti riječ zamoljeni su da ispune upitnike sa odgovarajućim točkama dnevnog reda i da ih predaju našim suradnicima koji će ih donijeti za podi. Popis govornika izradit će se na temelju ovih prijava za riječ i također će ići redom kako ih budemo zaprimali svi zastupnici, dakle iz nacionalnih parlamenta i Europskog parlamenta trebaju ispuniti svoje kartice ili upitnike kako bi zatražili riječ. Sada predlažem da se ograničimo na najviše dvije minute po govorniku. No, prema broju govornika koji budu zatražili riječ, ja ću prilagođavati duljinu trajanja kako bi svi dobili prostora. A sada mi je zadovoljstvo dati riječ izvršnoj direktorici Europola, gospođi Debol, koja ima 10 minuta, a onda ćemo nastaviti sa raspravom. Hvala. Hvala vam lijepo. Uvaženi zastupnici Europskog <laughs> parlamenta, nacionalnih parlamenta zemalja članica Europske unije, gospodine Moraes, gospođo Lüger, Hvala vam eh, na tome što ste me pozvali na sudjelovanje na trećem sastanku ove nadzorne skupine. Ovo je prvi puta da ovamo dolazim u su izvršne direktorice Europola. Na posljednjem sastanku u travnju bila sam tu kao promatračica i moram reći da sam ponijela vrlo pozitivne dojmove sa tog sastanka, odnosno bila sam sigurna da će ova skupina svojim radom ojačati Europol i da će učvrstiti njegov ugled i legitimitet. Vaša e, skupina zajedno sa sudjelovanjem e, nacionalnih zastupnika daje Europolu mogućnost da se obrati i nacionalnoj razini i da e, svoje djelovanje približi europskim građanima. Ja sam na ovom položaju pet mjeseci i u trećem mjesecu svog rada, 9.7. istaknula sam pred odborom Libe da je Europol djelotvorna organizacija i da ga želim učiniti još jačim. No, uviđam da to ne mogu učiniti sama. To mogu učiniti jedino sa potporom svih dionika. Kao izvršna direktorica Europola trebam se upoznati sa e, potrebama, a i sa nedoumicama naših dionika. To naročito vrijedi za naše prve sugovornike, odnosno nacionalne snage reda i mira. I zbog toga sam se odlučila susresti sa eh, čelnicima svih policijskih snaga u Europskoj uniji i za to mi je trebalo 41 dan tijekom kojih sam se susrela sa svima njima i vodila s njima vrlo konkretne razgovore koji su mi poslužili da steknem uvid to na koji ću način e, ojačati suradnju Europola i nacionalnih snaga. Zahvaljujući informacijama policijskih ravnatelja, shvatila sam da je Europol vrlo cijenjen kao organizacija i da dobro funkcionira. Nacionalne vlasti cijene doprinose Europola, naročito u području računalnog kriminaliteta, borbe protiv terorizma i e, pružanja nacionalne stručnosti, no one očekaju također i više od Europola kako bi bile što uspješnije u borbi protiv međunarodnog kriminaliteta i terorizma. One naročito traže više potpore u području suzbijanja trgovanja drogama, financijske odnosno gospodarskog kriminaliteta i u području cyber kriminaliteta, računalnog kriminaliteta. Naročito se žele osnažiti analitičke sposobnosti Europola kako bi pružao bolju potporu istragama u zemljama članicama. Europol je stoga već poduzeo određene inicijative u suradnji sa zemljama članicama da bi se ustanovalo kako osnažiti te analitičke sposobnosti. Cilj te inicijative jest e, standardizirati krim analitiku kako bi se olakšala razmjena proizvoda tih analitičkih postupaka, ali isto tako kako bi se olakšala razmjena stručnih saznanja između zemalja članica. Drugi cilj je predvidjeti zajedničku edukaciju za analitičare u svim zemljama članicama. Šefovi policija i sličnih agencija žele biti spremni za sutrašnji svijet i žele od Europola da ih pripremi za e, analizu takozvanih big data, odnosno velikih e, količina podataka. Dakle, oni žele da Europol bude platforma za izmenjivanje stručnosti i znanja u tom smislu. Također su ravnatelji policijskih snaga zatražili od Europola i veću učinkovitost i to ćemo e, uvrstiti u naš strateški plan za 2018. i 2019. godinu. Osim toga, bilo mi je važno ojačati suradnju sa institucijama u zemljama članicama i unaprijed u tom smislu želim zahvaliti povjerenicima Avramopoulosu i Kingu. Glavna uprava Home je za nas posebno važna i želimo sa njima izgraditi odnos koji se temelji na povjerenju. Nedavni prijedlog o analizi terorističkih sadržaja na internetu je nešto što Europol sadačno pozdravlja. Još jedan od mojih prioriteta je ojačati suradnju sa Europskom unijom i e, sa agencijama u Europskoj uniji i na međunarodnoj razini. U ovih pet mjeseci koliko sam na ovom položaju Sastala sam se sa upraviteljima Europske granične straže, sa Eurojustom, e, sa predsjednicima EOLISE, dakle za e, velike računalne sustave, sa Europskom agencijom za e, droge, sa Europskim institutom za ravnopravnost spolova, sa Interpolom i sa organizacijom za zabranu korištenja kemijskog oružja. Sa agencijom Europske unije za graničnu i obalnu stražu održat ćemo E, sljedećeg tjedna zajednički sastanak kako bismo razgovarali o još otvorenim pitanjima. Mi želimo da Europol bude pokretač zajedničkih aktivnosti samo izgradnjom čvrstih mreža i uz usku suradnju i razmjenu znanja sa drugim agencijama i organizacijama moći ćemo popuniti jazove u obavještajnim informacijama i bit ćemo jači zajedno. Sve informacije koje smo dobili od nacionalnih vlasti ćemo u u srijedu i četvrtak razmotriti na e, policijskoj konvenciji u Hagu, koje je najveće događanje koje organizira Europol. E, ishod ovog sastanka će biti važan i u organizacijskom smislu za našu organizacijsku strategiju. Evo, prvih pet mjeseci mojeg rada je bilo izuzetno plodonosno. Europol e, smo vidjeli da podržava uspješno nacionalne istrage, a saznali smo također i o potrebama nacionalnih policijskih snaga i e, nadam se da će se i u budućnosti pokazati da je sve spremno za što uspješniji rad Europola. Na kraju gdje e, bih se htjela osvrnuti na naš e, program za razdoblje 2019-2021. Taj je dokument već predstavljen u ožujku i to je učinio moj prethodnik Rob Wainwright i nisu unesene nikakve izmjene ni dopune nacrta teksta koji vam je predstavljen u ožujku, a postupak osvajanja trajat će do kraja studenoga. U tom dokumentu su zacrtani strateški ciljevi budućeg rada Europola. Prvi strateški cilj predviđa da će Europol postati čvorište za razmjenu informacija i e, o kriminalnim djelatnostima i o kapacitetima svih zemalja članica. Kada je riječ o upravljanju informacijama, poslužit ćemo se novim e, alatima koje su nam na raspolaganju za poboljšanje e, krim analitike u zemljama članicama. Također e, nastavit ćemo rad na integriranom upravljanju podacima sa zemljama članicama. Mnogi šefovi policija su mi tijekom posjeta rekli da mnogo ulažu u upravljanje informacijama. U Europolu značajan dio rada Europola u području informatike i analitike će se usredotočiti na interoperabilnost i na povezivost sa značajnim europskim sustavima informacija i mrežama. Također radit ćemo na poboljšanju osi 2 to će također značiti i veće izdvajanje iz proračuna, ali je ključno ažurirati naše sustave i stalno ulagati u nove alate. Drugi strateški cilj sastoji se u tome da Europol pruža što učinkovitiju operativnu sustav, e, potporu i e, znanja zemljama članicama. Već sam e, razgovarala o operativnim očekivanjima zemlja članica, a informacije koje smo primili od nacionalnih vlasti predstavljat će temelj za nadolazeće rasprave koje ćemo održati ovoga tjedna na konvenciji šefova policija Europske unije. Naš treći strateški cilj je razviti Europol kao učinkovitu organizaciju i to sa dobrom upravom. 2017. godine Europol je uspješno upravljao proračunom od 114,6 milijuna eura i ostvario je svoj program u razini od 80%. Time želim naglasiti i važnost proračuna za 2019. i godine nakon toga u e, nadolazećem vfo Nažalost, sadašnji prijedlog proračuna za e, proračun e, Europola 2019. godinu ne zadovoljava naše potrebe. Da pače, čak je došlo do značajne, e, značajnog smanjenja kada to usporedimo sa proračunom 2018. godine. Nadam se da će to parlament e, riješiti ovoga tjedna u glasovanju na odboru za proračun. Također, suradnja sa nacionalnim vlastima bila bi od velike koristi u sljedećim fazama pregovora. Također je ključna suradnja i sa drugim e, agencijama za provedbu zakona. Dakle, želimo u tom smislu osigurati i komplementarnost i fleksibilnost kako bi naš okvir za suradnju između agencija bio reaktivniji i djelotvorniji. Sa ovim agencijama smo raspravljali kako možemo poboljšati našu suradnju na operativnoj i strateškoj razini. Osim toga, Europol će e, ući u mrežu tih agencija 2019. godine i to predstavlja još jednu priliku za jačanje suradnje i za prepoznavanje sinergija između agencija. Prije nego što dovršim, želim spomenuti potporu koju je Europol pružio istragama na Malti i u Slovačkoj tijekom prošle godine Europski se parlament e, također tijekom prošle godine intenzivno bavio poštivanjem vladavine prava i izbliza je pratio tijek tih istraga. Europol će nastaviti podržavati malteške i slovačke vlasti u njihovim istragama. Kao i prije, ne odustajemo od naših naprava da zadovoljimo očekivanja zemalja članica i da postignemo potrebnu fleksibilnost kako bismo podržali europske prioritete u razvoju. U posljednjih nekoliko mjeseci primili smo također nekoliko važnih izaslanstava u Europolu i želim pozvati sve članove ove radne skupine da posjete Europol i da se uvjere u to kako radimo. Dakle, bit će mi zadovoljstvo primiti vas u sjedište Europola i objasniti vam čime se bavimo. Hvala vam što ste mi omogućili da vam se danas obratim i e, rado ću odgovoriti na vaša pitanja. Hvala vam lijepa. Um, Poštovani kolege, sada otvaramo raspravu. Najprije ćemo dati riječ e, našim e, rumunjskim zastupnicima. Ispričavam se, evo dobio sam nizozemski prijevod. Počinjemo sa rumunskim kolegama, kao što rekoh. No prije nego što krenemo u raspravu, ja bih želio prokomentirati govor gospođe Debol. De Bol. Mislim da je to bio jako učinkovit e, govor i ne želim da se izgubi ono što je govorila gospođa De Bol o višegodišnjem programu rada, a što je uputila jpsg Ako pogledate objektivno broj zahtjeva koji se upućuje Europolu, koja je još uvijek jako malena agencija, a to je vezano i za časnike za vezu i hotspotove, Dakle, postoji jako puno zahtjeva kada pogledate taj broj koji se upućuje Europolu i proračun nije u skladu sa takvim brojem zahtjeva. Stoga bih eh, želio da se to, da se to uzme u obzir i da zapamtite što je rečeno u njezinom govoru. Sjetite se da to treba uzeti u obzir kada budete raspravljali o proračunu za Europol u nacionalnim parlamentima, baš kao što mi to uzimamo u obzir u raspravama u Europskom parlamentu. Dakle, gospođa Florea, tko se želi prvi javiti? Zahtjeve za javljanje morate uputiti putem ovih kartica. Oprostite, ovo je toliko birokratske, ali to je uobičajena procedura, uobičajena birokracija. Ali zašto to činimo? Kako bismo bili fer i kako bismo imali priliku dati riječ i jednom zastupniku nacionalnog parlamenta i jednog zastupniku Europskog parlamenta. Dakle, plavi formular koji zapravo nije plavi, već je nekakve bež boje, ali mi to zovemo plavi formular. Molim vas, ne dite da vas to zbuni. Stavite i svoje ime. Gospođo Florea, gdje je ona? Iako je teško u ovoj dvorani u vijećnici vidjeti zastupnike, evo gospođo Florea, vi imate pitanje za gospođu Debol. Vrlo kratka pitanja i kratki komentari. Dvije minute najviše. Hvala lijepo, predsjedniče. Nisam se namjeravala javiti. Ali željela sam iznijeti nešto reći o doprinosu Rumunjske e, što se tiče dokumenta sa višegodišnjim programom rada? Da, da, samo izvolite, izvolite pitati pitanje. Ali molim vas, e, neka to ostane u okviru dvije minute. Hvala lijepo. Dakle, mi smo e, pročitali nacrt programa koji je predstavila gospođa Debol. On je dobro osmišljen, vrlo kvalitetan program No, postoji nekoliko aspekata koje treba naglasiti. Prije svega, naša delegacija bi željela naglasiti jedan od glavnih ciljeva ovog programa, a riječ je o kvalitetnoj potpori koju Europol može pružiti državama članicama u tri prioritetna područja. a to su terorizam, kriminalitet, organizirani kriminal, organizirani kriminal ispričavam se i kibernetički kriminal. Mislimo da bi Europol trebao vrlo brzo razviti svoje operativne aktivnosti kako bi odgovorio na zahtjeve država članica i to tako da će staviti na raspolaganje i ekspertizu i informacije u realnom vremenu. I to kada god je to potrebno. E sada što se tiče nezakonite imigracije, Austrijsko predsjedništvo vijeća je kao jedan od prioriteta postavilo takozvanu Europu koja štiti i pokušava staviti na taj način uspostaviti poveznicu između sigurnosnih pitanja i nezakonite imigracije kada je riječ o upravljanju vanjskim granicama Europske unije. Dakle, to je aspekt koji će prema našem mišljenju i u budućnosti biti relevantan u godinama koje dolaze. Europol mora ovdje odigrati odlučujuću ulogu i mora učiniti sve kako bi se poslovni model krijumčara uništio i treće što sam željela reći smatramo da je razvoj nužne tehnologije za podršku i povećanje interoperabilnosti nešto što, čemu su potrebna značajna sredstva. Kada uzmemo u obzir da je glavna zadaća Europola prikupljanje, pohrana, analiza i razmjena informacija, onda ne smijemo zaboraviti i učinak Brexita na višegodišnji program rada Europola. I napokon želim naglasiti da jako puno da puno računamo na Europol kada je riječ o promicanju prioritetnih inicijativa rumunjskog predsjedništva Vijećem Europske unije Mi ćemo istovremeno predsjedati upravom Europola u tim istim mjesecima. Što znači da će se odnosi između Rumunjske i Europola intensificirati. Želim puno uspjeha svima onima koji rade na ostvarivanju ciljeva za 2018. godinu. Uh, Hvala lijepo, gospođo Florea. U ovom dijelu programa, odnosno sastanka, drage kolege, kada se budete javili, molim vas držite se dvije minute koje su vam dodijeljene. Dakle, možete pitati pitanje, možete dati komentar, ali molim vas da se držite dvije minute. Hvala lijepo, gospođa Florea. A sada prije nego što damo riječ prvom zastupniku Europskog parlamenta, imamo javljanje zastupnika iz delegacije Cipra. Izvolite, imate dvije minute. και πολύ Hvala lijepo. Naše mišljenje jeste da je višegodišnji program rada vrlo koherentan i vrlo strukturiran dokument koji jasno naznačuje e, prioritete i ciljeve ove organizacije. No, željeli bismo ovdje ipak reći nekoliko stvari. Prije svega, mi smatramo da je korupcija nešto što doprinosi kriminalnim, drugim vrstama kriminalnih aktivnosti. To između ostaloga stoji i u posljednjem dokumentu procjene Freta. No, unatoč tome, to ne možemo vidjeti u višegodišnjem planu rada Europola. Dakle, moje pitanje je sljedeće. Kako se Europol namjerava uhvatiti u koštac s ovim pitanjima u nadolazećem razdoblju. Smatrate li da bi možda bilo korisno uh, unijeti takvu referencu? Uh, što se tiče cilja 1.3 gdje je riječ o um, poboljšanju partnerstava um, poboljšanju partnerstava. Dakle, mi nismo za to, odnosno skeptični smo prema mogućnosti da se Turska uključi u grupu uh, sredozemnih zemalja. Ova zemlja ima vrlo nisku razinu zaštite podataka, a to se čak i pogoršalo. To se čak e, i pogoršalo u okviru mjera koje su donesene vezano za terorizam. E, što više e, što više izvješće vezano za liberalizaciju vize za turske državljane, dakle u tom izvješću stoji da bi se Turska trebala više prikloniti europskim standardima kada je riječ o zaštiti podataka i kada je riječ o borbi protiv terorizma. Dakle, svrha razmjenjivanja osobnih podataka kad je riječ o organiziranom kriminalu i terorizmu Dakle, tu treba uzeti u obzir opseg razmjene podataka između Europske unije i Turske. Postoji još nešto. Turska ne, surađuje sa Ciprom vezano za pitanja kao što su organizirani kriminal, boga protiv terorizma i tako dalje. Što znači da bi to moglo dovesti u pitanje učinkovitost postizanja ciljeva Europola. I u tim uvjetima mi smatramo da bi e, proširenje okvira Europola vizavi tih zemalja poslalo pogrešan signal. Zato što ne pokazuje u kojoj mjeri su Europi i Europolu važni zaštita osobnih podataka. Veliku važnost dajemo borbi protiv radikalizacije online. To je jako dobro. To je dobro u programu. Ali mislim da bi i borba protiv radikalizacije u džamijama i u drugim vjerskim institucijama trebalo biti dio šire borbe protiv radikalizacije i terorizma. Hvala lijepo. Hvala lijepo kolege. Poštovani kolege, još jedanput bih vas zamolio da se držite dvije minute. To nam je od velike važnosti kako bismo naš program i naš dnevni red završili na vrijeme. Gospođa Diaz de Mero u ime Europskog parlamenta sada ima riječ. Gospodin. Hvala lijepo predsjedniče. Prije svega ću se obratiti direktorici Europola. Zahvaljujemo i čestitamo gospođo De Vi ste u pet mjeseci uspjeli ostvariti jedan veliki napredak. Radili ste veoma učinkovito i mi smo, kada je riječ o sigurnosti, sve nade položili u vas. Imam jedno pitanje. Gospodin Juncker je prošlog tjedna spomenuo neke stvari koje bih e, sada željela prokomentirati. On je govorio o brzom povlačenju terorističkog sadržaja s internetskih stranica. Pa me zanima ima li Europol ljudske resurse i zakonodavne instrumente kako bi se suočilo s ovim novim izazovima. Drugo pitanje također e, je povezano sa govorom gospodina Junkera. Naime, gospodin Juncker je rekao da će a, predložiti osnaživanje Frontexa, Frontexa agencije koja se bavi zaštitom e, naših granica. No, bojim se da će to dovesti u pitanje e, kapacitete i kompetencije Europskog centra e, za borbu protiv nezakonitih imigracija. Što vi i krijumčarenje ljudima. Što vi mislite o tome? A što se tiče kibernetičke sigurnosti, mi znamo da u, u mnogim državama članicama kibernetički kriminal predstavlja 50% kaznenih djela. Potreba nam je učinkoviti instrumenti i ja se u tome slažem s vama. i slažem se sa predsjednikom da je e, potrebno odvojiti više sredstava za ovu borbu. No imate li vi logističke, e, logistička sredstva, ljudske resurse, imate li dovoljno inovacija na raspolaganju da biste se borili i uhvatili u koštac sa ovim novim kriminalom, ovom novom vrstom kriminala koji je kibernetički kriminal. u nekim državama članicama ova borba je otežana zbog toga što na raspolaganju nema zakonodavnih rješenja. Dakle, gospođo direktorice, je li tu moguće nešto učiniti, a, osmisliti neki sustav razmjene informacija e, vezano za ova pitanja, a to se isto također odnosi i na financijski kriminal. Gospođa Šuasan iz Francuske, kao predstavnica nacionalnog parlamenta, sada ima riječ. Mes chers Drage kolege, u uh, postojećem kontekstu koji je obilježen terorističkom prijetnjom, Europol mora postati agencija koja je u srcu europske sigurnosti. Misije i zadaće Europola su brojne, ja ću se koncentrirati na tri. Prije svega, Europol mora poboljšati svoje odnose e, sa državama članicama i pružiti im operativnu podršku, odnosno represivnim organima. Ta suradnja je osobito važna kada je riječ o razmjeni informacija. Dakle, razmjena informacija se u stručilo posljednjih deset godina, ali 85% e, razmjena informacija se zapravo od odvija između pet država članica među kojima je Francuska. Europol ima manevarski, dodatni manevarski prostor kako bi doista donio jednu dodatnu europsku vrijednost. On također treba osigurati dobru suradnju sa državama članicama. Što se tiče Brexita, moramo učiniti sve što je moguće da se ne bi urušila razina sigurnosti zbog odlaska Ujedinjene kraljevine. Postoji niz e, pitanja koje se postavljaju vezano e, za, za, sporazume o razmjeni informacija sa onim zemljama koji kada je riječ o sigurnosnim pitanjima nemaju, ista, e, nemaju istu razinu i iste, zahtjeve. Dakle, tu je potrebno osmisliti rješenja. Nadalje, što se tiče interoperabilnosti informatičkih europskih sustava, to je jedan od velikih zadaća u ovom trenutku. U ovom trenutku mi e, moramo e, raditi na defragmentaciji e, trenutačne situacije. Potrebna nam je učinkovita suradnja. Europol također treba imati svoju ulogu u pregovorima koji se odnose na zaštitu osobnih podataka, a znamo koliko je to u Europi važnost. Interoperabilnost za 2020. i 2021. godinu zahtjeva i financijska, financijska sredstva. I napokon, kibernetička sigurnost predstavlja također jedan veliki izazov. Europol je jasno identificirao da je to važan, da je to važan element. Kibernetički kriminal predstavlja sve veću i veću prijetanju koje može proizvesti ekonomske učinke, i ekonomske štete, ali i druge vrste. Također je potrebna suradnja između represivnih tijela u Europskoj uniji i Europola. Nemojmo tu zaboraviti niti privatni sektor koji bi se trebao uključiti, a ni bankarski sektor. Evo to je nekoliko prioriteta koji prema našem mišljenju trebaju naći svoje mjesto u višegodišnjem programu rada Europola. Naši ciparske kolege i rumanjske kolege, drago mi je što to mogu zaključiti, također se u potpunosti slažu s nama. Um, Hvala lijepo. Dva naša bivša zastupnika su u, ovoj vječnici. Tu je gospođa riuman Rojten i naš dragi kolega Timoti. E, njima e, želimo najtopliju i najsrdačniju dobrodošlicu. Sljedeći govornik je iz Bugarske, to je gospodin Cvetanov. Imate dvije minute, izvolite. Zahvaljujem predsjedatelju. Komentirao bih programski dokumente. Ovo je dobra strateška vizija razvoja organizacije koja konsolidira sve znanje i sposobnosti kako bi mogla učinkovito podržati istražne radnje država članica. Ključni su elementi u ovom dokumentu strategije i e, potrebni resursi za tu strategiju. Morali bismo i jamčiti dovoljne financijske resurse za dobro funkcioniranje agencije. Ja pozdravljam napore da se e, proračunske ograničenja e, pre nadopune inovacijama, ali to i to je vrlo potrebno. Što se tiče strateškog nekoliko akcenata pozdravljam agencijski plan da nastavi e, surađivati sa Zapadnim Balkanom. Agencija bi trebala biti u stanju implementirati sporazume o korištenju postojećih mehanizama suradnje jer e, suradnja s ovim zemljama ima još jednu zadaću, a to je da budu povezane ove zemlje sa vrijednostima Europske unije i da ih se uključi u naše zajedničko razumijevanje tih vrijednosti. Ovo će pomoći da se izbjegne politički vakum u regiji, pomoći će tim državama i ljudima u tim zemljama da se suoče sa vrlo važnim izazovima u kontekstu krize migracije koje, sa kojima se suočavamo, vrlo je važno da Europol uzme u obzir i Tursku i njezinu ulogu i da surađuje s Trskom. Ono što je vrlo važno, moramo spomenuti i Brexit. migracije natrag u Tursku, odnosno ljudi koji se vraćaju u Tursku, a ne oni koji ulaze u Europsku uniju. Zato moramo surađivati sa Turskom. No, dakle, Brexit, Ujedinjena kraljevina je vrlo važna za sigurnost. Moje pitanje je koji su mehanizmi, koji su minimalni standardi da bismo mogli očuvati te mehanizme i da izbjegnemo sigurnosni vakuum kada Ujedinjena kraljevina nastupi Evropsku uniju. To nas sigurno sve zanima. Hvala. A sad o ime Europskog parlamenta, parlamenta Katarina Činići. Izvolite. Hvala predsjedatelju. Ja bih željela zahvaliti izvršnoj direktorici Europole, gospođe Debor, na njezin um, prezentaciji. Kao što je naglasila, uloga Europola je postala i sve će više biti važna u sprečavanju i borbi protiv prekograničnog kriminala, uključujući terorizam i kibernetski kriminal. Kao što ste vi rekli, suradnja je vrlo važna, suradnja sa agencijama za provođenje zakona i svim drugim e, institucijama i agencijama Europske unije. Stoga vas želim upitati sljedeće. Prije svega, na kraju e, decembra 2017. godine e, Europol je usvojio svoje smjernice za integrirano upravljanje podacima. Ne željela bih čuti do koje mjere te smjernice uzimaju u obzir e, različite ciljeve za koje se e, podaci procesiraju, da li je to strateška analiza ili e, operativna analiza i također do koje mjere se smjernice e, bave budućom operabilnošću i suradnjom. Kada govorimo o suradnji agencije sa drugim agencijama, voljela bih čuti kako se kako se gleda na profil suradnje sa Eurojustom kako bi se poboljšala suradnja između te dvije agencije. U programskom dokumentu koji traje do 2021. nigdje u programskom dokumentu do 2021. nigdje se ne spominje suradnja sa Europskim državnim odvjetništvom. Dakle, zanima me razmatra li vaša agencija i mogući učinak na financijska sredstva i na potrebe u smislu financijskih sredstava suradnje koja bi se mogla ostvariti između Europola i e, Europskog ureda državnog odvjetnika. A sada u ime Irske gospodin Okvilen. Vidim da postoje zabrinutost da ovaj višegodišnji program Europola za 2019. do 2021. prve i kada se govori o jačanju suradnje sa nečlanicama država Europske unije da se spominje samo Turska, Zapadni Balkan, Sjeverni Afrika. Obzirom da velik Ujedinjena kraljevina odlazi iz Europske unije, dakle na kraju prvoga četvr, e, tromjeseća toga programa, zašto se e, ne govori o toj zemlji koja odlazi, jer ta zemlja je vrlo važna i da je, i vrlo je važno da Europa surađuje sa tim e, otokom, a Sjeverna a Irska je također time pogođena. Dakle, može li nam gospođa Bol reći što će donijeti Brexit, kako, kakve nam indikacije može dati o, odnosu koji će uslijediti nakon odlaska Britanije? Što se tiče postprofilnih revizija koje se odnose na konverziju na polože niže razine, a, to ima utjecaja na proračun e, Zar ne postoji rizik da će novi e, nekvalificirani ljudi ispuniti ta mjesta i da će to imati vrlo negativan učinak na moral ljudi koji rade? Hvala gospodine Quilland. A sada nizozemska Gospođa Denber iz Nizozemske ima riječ, izvolite. Dobar dan, dame i gospodo. Naglašavam da je e, vrlo pozitivno što smo danas ovdje kao predstavnici nacionalnih parlamenta i imamo iz nizozemske samo žene. E, četiri nas iz donjeg i gornjeg doma. To e, ojačava našu poziciju i podržava dijalog o budućnosti Europola. Što se tiče programa rada, program rada je e, pokazuje im biciju da postane operativni, što je jako dobro, no pitanje je kako će se to dogoditi. Što policija u državama članicama može očekivati što znači potpuno operativno djelovanje policinje. Drugo, suradnja multidisciplinarna i privatna, kakve će biti e, posljedice svega toga, želimo detalje o tome. Što se tiče vladavine prava, također se pitamo o tome je li to poželjno, kako će se to odraziti na suradnju sa trećim državama koje imaju probleme sa ljudskim e, pravima, što je sa sporazumima sa trećim e, zemljama. E, kako će to imati utjecaja na zaštitu privatnosti, putovanje, PNR i tako dalje. I konačno, resursi koji se troše na borbu protiv terorizma u okviru Europola se troše na organizirani kriminal. Kako je to povezano sa na količinom posla koje nacionalne policije troše u e, svojim zemljama na borbu protiv oba vrste kriminala? Dobro, hvala. E, opet nacionalni parlamenti, Mađarska, gospođa Denađima riječ. Najljepša hvala gospodine predsjedatelju, gospođo direktorice, e, drage kolege. Europolni, Europolov višegodišnji e, program rada usredotočuje se na izazove migracije i e, prijetnje terorizma. Mi smatramo da jedno od najefikasnijih oruđa u toj borbi je suradnja među onima koji provode zakone. E, vrlo je važno, ako, ključno je surađivati sa Europolom i i razmjenjivati informacije sa partnerskim službama. Mi podržavamo razmjenu informacijama o oruđima i metodama koje naši partneri koriste mi e, pozdravljamo zajedničke metode i mogućnosti rada i također ćemo poboljšati našu suradnju u operativnim programama poluprogram se temelje na prioritetima pravosuđa i e, unutarnje pitanja, a Mađarska to podržava. Što se tiče prioriteta koji se spominju u programskom dokumentu, borba protiv nelegalnih migracija je jedan od najvećih izazova i za Mađarsku. Zbog našeg geopolitičke situacije moramo također planirati dugoročno kad govorimo o šengenskoj granici i novim oblicima kriminala koji se pojavljuju i mogu utjecati ne samo na Mađarsku već i na cijelu Europsku uniju. Željeli bismo povećati razmjenu, eh, prekograničnu razmjenu podataka i suradnju u operativnoj suradnji koja se implementira na temelju europskih inicijativa. Također bismo željeli vidjeti Europol kao efikasnu organizaciju sa učinkovitim tim upravljanjem. Mi želimo da se stvori optimalni okvir za korištenje postojećih resursa i oruđa, a istovremeno da države članice imaju podršku i, i da imaju transparentnije e, mehanizme podrške. Hvala vam, hvala vam na ovoj e, šansi da sudjelujem na ovom sastanku i predstavljam svoj parlament. Hvala. A sad ujedinjeni na na Lord Kirkall ima riječ. Hvala gospodine predsjedatelju. Ja također pozdravljam novu direktoricu Europola u njezinoj ulozi. Ja smatram kao jedan od onih koji su jako puno se odjelavali u e, pozivu da Europol bude transparentni i odgovorni. Jako mi je drago da sam prisutan na današnjem događaju i ka, jer sam bio dijelom tog procesa. Naročito mi je drago što prije doslovno nekoliko dana Ujedinjena kraljevina je pristala na nova pravila koja će olakšati e, korištenje financijskih informacija, a to ide u paralelno sa četvrtom e, direktivom o e, borbi protiv pranja novca pozdravljam ovu inicijativu Ujedinjene kraljevine koja je vrlo važna za razumijevanje rada Europola. Ja sam bio izvjestitelj za PNR i što se tiče e, referencije u stvarnom vremenu koje će se razmenjivati, to je vrlo kritično za budućnost naše sigurnosti u Europi. Obzirom da postoje velike e, brojne e, agencije sa kojima surađuje Europol, u Europskoj uniji i izvan nje trenutno me jako brine da bez obzira kakav će biti ishod trenutne britanske e, pozicije i njezine suradnje sa Europskom unijom ili kasnije izvan Evropske unije. Ja bih molila da odgovorite na cijelo pitanje ovog odnosa među agencijama i pravila i uredbi koje se primjenjuje na operativno djelovanje Europola i u području podataka i sigurnosti i kako se to može prenijeti na naš e, odnos između Ujedinjene kraljevine i drugih europskih e, država. To je nešto što brine i što me brine i mi svi e, predsjedatelju mi znamo da je uspjeh Europola uključio vrlo snažnu potpunu suradnju E, Ujedinjenje kraljevine kad se radilo o radu Europola u okviru Europske unije. Hvala. A sada Francuska, gospodin Mendez, izvolite imate riječ. Hvala predsjedniče, ja ću biti vrlo kratak. Moje pitanje je vrlo jednostavno. Kako poboljšati policijsku suradnju u Europi? Treba li Europol postati operativna agencija, policijsko operativna agencija koja će se baviti prekograničnim, prekograničnim kriminalom? Bili je zajedničke policijske ekipe slične onima koje su se formirale nakon napada u Bataklanu? Je li to, na primjer, rješenje za neke od ovih problema? A što se tiče proračuna, E, treba uzeti u obzir je li moguće operativno, je li moguće proračunom obuhvatiti jedno ovakvo operativno tijelo Europola. Hvala i hvala što ste bili kratki. Nekoliko kolega se javilo i molimo ih da govore u ovom A opet nizozemska gospođa Vizel se javila. Hvala. E, nizozemski senat zahvaljuje svima onima koji su uključeni u ovaj zajednički sastanak. Također zahvaljujem Europolu na doprinosu u borbi protiv e, kriminala u Europi. bilo ih pitanje o višegodišnjem programu. Drugi cilj ekspertize i podrške Europola je da Europa odnosno Europol bude, posuđuje svoju ekspertizu koje sudjeluju u e, državama koje sudjeluju u istragama. Kojom brzinom će se te informacije e, poslati koje će e, ovlasti i strage Europolovi radnici imati ako budu upućeni na rad u države članice. Kakav će im biti mandat? Na, kaj, na koji način ova skupina za nadzor može vršiti nadzor na takvim e, e, operacijama? Može li Europol reći kakva je bila Europolova uloga u takvim istražnim radnjama. Hvala još jednom na kratkoći. Sada grčki parlament, gospodin Papatijadorus. Najljepša hvala gospodine predsjedatelju. Čestitam gospođi De Bol na njezinoj novoj ulozi u vođenju Europola kao njegova direktorica. Njezina je prezentacija o višegodišnjem programu bila sveobuhvatna i vrlo razumljiva, no također bih se eh, usredotočio na nove izazove koji postoje danas. Govorimo o migratornoj krizi te sigurnosnim eh, izazovima naročito u području Zapadnog Balkana. Tako više nismo u 2015. godini. U 2015. godini imali smo ogromni priljev e, migranata, ali <clears throat> imamo i zajedničku izjavu između Turske i Evropske unije koja se u ovom trenutku primjenjuje i kao rezultat toga puno je ljudi zarobljeno u, na grčkim otocima. Govorimo o 15 do 18 tisuća izbjeglica na pet grčkih otoka. Europol se trudi zajedno sa drugim agencijama eh, u Europi da se s time suoče, ali ako se to ne reći, doći će do ozbiljnih sigurnosnih kriza Trenutno smo na pragu izbora i puno će se govoriti o sigurnosti i izbjegličkoj krizi. Pitanje je kakve dodatne resurse Europol može koristiti u ovom trenutku kako bi se suočio sa sigurnosnim izazovima koji su povezi sa povezani sa izbjegličkom krizom. Žele bih čuti od vas da li smo shvatili da ovo upravljanje migracijama može dovesti samo do daljnje radikalizacije među skupinama izbjeglica? Hvala. Hvala najljepše. Španjolska. Gospodin Martin Taledano ima riječ, izvolite. Najljepša hvala gospodine predsjedatelju. Zahvaljujem izvršnoj direktorici Europola. I mm, imam nekoliko pitanja koje želim postaviti. Izazovi koji se postavljaju pred Europol su ogromni, kao što je rečeno. Oni se moraju boriti protiv terorizma, organiziranog kriminala, kibernetskog kriminala, bande koje, koje krijumčare ljude. Um, brine nas to jer Imamo probleme financiranja agencije, naročito kad govorimo o informacijama, koordinaciji i suradnji sa nacionalnim policijskim snagama koje bi se trebale e, u, korijenu boriti protiv tih e, ozbiljnih izazova. Nedostatak novca e, je rezultat Brexita. Do koje je to mjere i kako to financijsko pitanje možemo riješiti. Što možemo učiniti? Brine nas negativni učinak koji će to imati na sigurnost u svim našim e, državama. Građani često ne razumiju kako Europska unija funkcionira i jedan način na koji to možemo riješiti e, je da koristimo agencije kao što je Europol tako da ljudi budu svjesni Europola u Španjolskoj recimo to nije slučaj u Španjolskoj se moramo pobrinuti da e, ljudi znaju što Europol radi i kako pridonosi sigurnosti svih građana ja mislim da bi to bilo jako dobro E, za povećanje financijskih sredstava koje su dostupne Europolu jer bi stavilo pritisak na one o kojem o tome donese odluku. E, hvala vam najljepša gospođa Karimandi iz Francuske ima riječ, izvolite. Hvala predsjedniče. Sva javljanja kolega ukazuju na to da postoji jedna zabrinutost, zabrinutost vezana za funkcioniranje naših kapaciteta suradnje. Željeli bismo znati sljedeće. Kako ta suradnja između Europola i drugih agencija, kako će se ta suradnja odvijati i razvijati u Europskoj uniji? Ne postoji li tu rizik preklapanja između nadležnosti između Frontexa i Europola, na primjer? jer Frontex također tvrdi da se bori protiv terorizma, protiv krijumčarenja oružja i tako dalje. Iako je u, njihov, u, srži njihove zadaće e, nadziranje granica, e, nadziranje vanjske granice Europske unije. Što se tiče e, podjele uloga kada je riječ o borbi protiv krijumčarenja ljudima, gospođo direktorice, možda iskustvo koje ste stekli kada ste bili prisutni hot spotovima, možda je to nešto što vam može koristiti u toj novoj e, strukturi e, koja će se baviti ovim pitanjima. Dakle, željeli bismo saznati kako izbjeći preklapanje nadležnosti agencije i također nas e, zanima pitanje sredstava koje, treba osigurati za Europol, za agenciju koju smo svi, koju smo svi željeli imati. Hvala lijepo. Prije nego što dam riječ izvršnoj direktorici, gospodine Angela iz Luxemburga. Hvala što ste mi dali riječ. Zahvaljujem gospođi Debolo na njezinoj prezentaciji i svemu što je postiglo pet mjeseci. Slažem se s njom da je proračun još jedan primjer kako, kad, se, kad je vijeće zasjeda, svi žele da Europa više učini, ali nitko ne želi platiti. Moje pitanje se odnosi na humane resurse Europola. E, ja jako branim Europsku e, administrativnu službu u mnogim europskim institucijama i agencijama vidimo da s se zaposlenici mijenjaju privremenim zaposlenicima. Kakva je situacija u Europi? Mnogi koji rade u Europolu dođu iz država članica, ali motiviranje njihovo je vrlo važno, ne samo za Europol, već za druge europske e, institucije i agencije. Kolege, svima vam zahvaljujem na ovim vrlo bitnim pitanjima i komentarima. Eh, hvala vam najljepša. Eh, sada eh, sa zadovoljstvom dajem riječ izvršnoj direktorici Europola. Ka, završavamo ovu sesiju u 5 sati, to je samo vama za orijentaciju izvršna direktorica neće moći odgovoriti na sva pitanja koja ste postavili, ali imamo nekoliko tema koje se ponavljaju i ona će sigurno nešto reći o tim ključnim temama. Hvala, hvala vam svima na pitanjima i komentarima. To nam pomaže u razmišljanju o tome kako bolje možemo služiti europskim građanima. Pokušat ću odgovoriti u potemama na sva pitanja koja su postavljena. Počet ću sa migracijama. Migracije i Europol. Europol ima e, centar koji se tome posvećuje a o taj centar podržava 19 e, istraga o krijemčarenju migrantima u 19 točaka na visokoj razini. Broj sekundarnih kretanja koje podržavaju kriminalci je vrlo visoka. među njima e, dolazi do više e, nasilnih zločina, a njihovi profiti se broje u milijardama migran, e, krijumčarenje migranata e, predstavlja 25% e, istraga na visokoj razini. Treba biti učinkoviti u našim operativnim aktivnostima i to počiva na prikupljenju informacija i njihovom dijeljenju. Mi želimo svojim djelovanjem E, učiniti razliku i da pokušamo e, predstaviti naše rezultate na sastanku Kozija. E, naglasit ću te tri akcije. Prvo zajedničku skupinu u Europolu koja će se baviti e, krijumčarenjem migranata. To već radimo u borbi protiv terorizma i u kibernetskom e, zločinu jer istražitelji mogu razgovarati jedan s drugim i vidjeti koji su e, predmeti visokog prioriteta. Drugo, želimo se usredotočiti na profitu koji takve zločinačke organizacije ostvaruju. Paralelne istrage u različitim e, državama članicama treba pokrenuti e, češće kako bi se identificirale i zapljenili e, profiti od takvih zločinačkih aktivnosti. Europol će to podržati. Suradnja u, e, sa trećim zemljama je vrlo važna kako bi se borilo protiv aktivnosti krijumčarenja e, migranata prije nego što dođu u Europsku uniju. Općenito govoreći trebamo dobiti informacije od e, država ne članica Europske unije, a, da bismo mogli zapravo se boriti protiv tih e, mreža krijumčara migrantima i razbiti ih. Pitanje o korupciji, korupciji. Rusija se ne spominje u našem e, višegodišnjem programu, tako je rečeno. Mi znamo da je korupcija ono što pomaže sve kriminalne aktivnosti, to je vrlo široki koncept i Europol je aktivan u nekim domenama, recimo u sportu, imali smo istrage u različitim e, zemljama u nekoliko posljednjih mjeseci. Dalje ćemo definirati svoju područje djelovanja i definirati vrlo konkretno podršku koju agencija može pružiti stražiteljima Što se tiče uključivanja korupcije u višegodišnji programski dokument, i u rad, program rada za 2019. godinu. Aktivnosti su već predviđene. Europol će podržati aktivnosti protiv korupcije koje iniciraju države članice. Europol će podržati projekte koji se odnose na različita područja korupcije. Europol će povećati suradnju sa e, agencijama koje se bore protiv korupcije. Kad govorimo o o suradnji sa Turskom. Suradnja sa Turskom je, kao što je rekao predstavnik nacionalnog parlamenta Cipra, E, tu vidimo dodatu vrijednost ako se poveća suradnja u različitim e, područjima kriminala. Suradnja između Europola i Turske se temelje na strateškom sporazumu koji je stupio na snagu 2004. godine, ali isključuje mogućnost e, razmjene osobnih podataka, ali olakšava suradnju u mnogim drugim područjima. Imamo dužnosnika za vezu u Turskoj koji je e, postavljen 2016. godine, ali i dalje ne možemo razmjenjivati osobne podatke. Što se tiče buduće suradnje, a to je e, o tome će komisija pregovarati, a to je sporazum sa Turskom o razmjeni osobnih podataka sa Europolom i nacionalnim vlastima. Turska je uključena u, na popis zemalja prioriteta kao što je to odlučio upravljeni odbor Europola. The uh, IRU, the removal. From IRU I can tell you this is an, success story for you. Evo kada je riječ o Iru, mogu vam reći da je to veliki e, uspjeh Europola i želim vam zahvaliti na vašoj potpori. Jedinica je osnovana 2016. godine i do sada je pregledala više od 60 tisuća dokumenata, što je dovelo do 64 e, tisuće odluka o upućivanju. To je uspjeh od 84,5%. Prošloga tjedna je predsjednik Juncker najavio nacrt uredbe o srodnom sadržaju. Pozdravljamo tu inicijativu i nacrt uredbe. I to, će to jačati naše napore u borbi protiv radikalizacije. A sada s komisijom razmatramo kako ćemo ostvariti tu novu platformu, ali to će zahtijevati i više kadrova i više financijskih sredstava. <clears throat> komisija se savjetovala s nama prilikom izrade prijedloga i zahvalni smo joj na iznošenju tog prijedloga jer ćemo na taj način uspjeti se u kratkom roku riješiti svih sadržaja koji su povezani s terorizmom i radikalizacijom. Zatim, međuagencijska suradnja. Istina je da se ponekad pitamo kako ćemo je ostvariti i kako ćemo izveći to da se nadležnosti ne preklapaju. Zbog toga je važno imati ovu mrežu europskih agencija i naravno trebamo raditi na zajedničkim strategijama, aktivnostima i evaluacijama. Idući tjedan imamo sastanak e, upravnih odbora Frontexa i Europola i to je važno događanje jer ćemo na tom sastanku se pozabaviti nadležnostima Europola, Frontexa i e, doista zacrtati budući način našeg rada. Već sam imala dobar sastanak sa Frontexom e, o tome kako surađivati u budućnosti i sigurna sam da ćemo iznaći još više rješenja u tom smislu idući tjedan. Europol je nadležan za razmjenu informacija i za potporu krim istragama u različitim područjima, a Frontex je zadužen za zaštitu granica razmjena informacija između naše dvije agencije je doista važna i to će se zakonski urediti u sljedećoj uredbi o Frontexu. Financijska istražna jedinica, dakle gospodarski kriminalitet je jedan od prioriteta Europske unije i naravno od nas se traži da se više istražuje financijski i gospodarski kriminalitet i da se naši službenici educiraju o tome. Mi smo u Europolu uvjereni da moramo učiniti više u tom smislu i e, sva našom stručnošću pomoći ćemo zemljama članicama. Europol sada E, je e, u suradnji sa osam takvih jedinica i tu ostvarujemo dobre rezultate i također smo primili na znanje direktivu komisije koja začrtava propise o razmjeni financijskih informacija i to daje Europolu mogućnost da zatraži financijske informacije tim jedinicama putem našeg nacionalnog predstavništva, dakle našeg nacionalnog kontakta i Mislimo da će to biti ključan korak naprijed u borbi protiv financijskog i gospodarskog kriminaliteta, što je, kao što sam rekla, jedan od prioriteta Europske unije. Zatim proračun 2019. godine. Kao što su već naglasili i su predsjedatelj i drugi zastupnici, nacrt proračuna 2019. godine uključuje i proračun za Europol koji iznosi 129,5 milijuna eura. No, on ne vodi e, računa o nizu inicijativa koje trebamo poduzeti i koje se od nas očekuju. Dakle, ovaj proračun predstavlja smanjenje od 8,5 milijuna ako ga usporedimo sa proračunom iz 2018. godine. Riječ je o dodatnom smanjenju od 21,5 milijuna kada ga usporedimo sa prijedlogom e, odbora Europola. Ako ne dobijemo dovoljno sredstava, E, teško ćemo moći slati naše e, službenike na e, žarišta migracijske krize i također nećemo moći uspješno upravljati platformom za migracije i Nadamo se da će se to riješiti rebalansom proračuna 2019. godine, što nam je potrebno kako bismo se borili protiv računalnog kriminaliteta i kako bismo pomagali zemljama članicama u održavanju također i e, nacionalnih informacijskih sustava. Također, Podržavamo i rad posebnih interventnih jedinica zemalja članica, to je bila odluka predsjedništva. Imamo takozvanu mrežu Atlas u tom smislu i pa time nastojimo unaprediti naše napore e, u suzbijanju pranja novca i financiranja terorizma. Zato nam treba isto više sredstava. Ako se želimo ozbiljnije pozabaviti borbom protiv terorizma, to će zahtijevati i više sredstava i nisam e, sigurna hoćemo li moći obavljati sve naše dužnosti. Također e, i širenje kriminaliteta putem dark weba zahtjeva i također e, još više napora i još više resursa. I kao što sam rekla, informacijski i e, telekomunikacijski sustavi su nešto u, čemu se nije dovoljno ulagalo. Dakle, kad god smo trebali dodatna sredstva, to smo oduzimali i te sustavima. Također, također, zemlje članice traže sve više potporu Europola u područjima gdje su preslabe, recimo u međupovezanosti i u analitici, što znači da Europol doista e, mora izaći u susret takvim zahtjevima. Zatim Brexit. Mnogi e, djelatnici u zajednici za provođenje zakona su zabrinuti zbog toga. Mi smo već procijenili učinak Brexita i odgovorili na niz detaljnih pitanja koje nam je uputila Europska komisija. E, uvjerena sam da ćemo mi se uspješno suočiti sa posljedicama Brexita, ali još je prerano kako bismo ocijenili njegov potpuni učinak. Naime, moramo znači odgovore na šira sigurnosna pitanja kojima se bavi Europol. Sigurna sam da ćete vi razmotriti sve moguće scenarije koji bi se mogli ostvariti u slučaju Brexita i da ćete naći prave odgovore na to. Ovoga tjedna imamo također i e, rasprave sa e, različitim šefovima policija o mogućim scenarijima u vezi s Brexitom. Zatim eh, integrirano upravljanje podacima. Koja je tu uloga Europola? Dakle, to znači eh, četiri aspekta. Međusobno i unakrsno provjeravanje podatka, zatim strateška analiza, operativna analiza i četvrto, olakšavanje razmjene informacija. Europol je razvio banke podataka koje se temelje na određenom sustavu, ali sada trebamo učiniti određeni kvalitativan skok, odnosno e, trebamo imati banke podataka koje su u skladu sa svrhom samih podataka. I u tom smislu važna zaštita podataka, tako da naše unapređenje ovih baza podataka se mora odvijati u skladu sa GDPR-om. E, naravno, GDPR je uveo vrlo strog režim zaštite podataka i mi moramo provjeravati ljude koji se koriste ovim bazama podataka, a i organizacije i agencije. U Europolu imamo također neovisnog službenika za zaštitu podataka kojeg postavlja uprava i on provodi svakodnevna pretraživanja našeg sustava kako bi provjerio pridržavamo li se GDPR-a ili ne. I ako to nije slučaj, onda se moramo prilagoditi. Zatim, imamo i e, vanjske certifikacijske agencije, imamo nacionalne vlasti i imamo odbor za suradnju. Dakle, Europol je razradio već davno stroge propise koji se odnose na pristup i obradu podataka, na rukavanje pozivima i koji određuju to da se podaci prebacuju samo onima koji smiju njima rukovati, dakle odgovornim osobama u zemljama članicama, a to određuje pošiljatelj podataka koji ostaje i vlasnikom podataka. Važno je naglasiti da su zemlje članice vlasnici tih podataka. Imamo naše smjernice, unutarnje smjernice Europola za pristup podacima i samo one osobe koje su radile u policiji ili koje su prošle posebnu provjeru imaju pristup tim podacima u bazama podataka. Ako želite, možemo vam e, uputiti i detaljan pisani odgovor na ovo pitanje. Mislim da mi nije preostalo baš previše vremena. Da, to jest istina. ali kada je riječ o obsežnijim pitanjima, pa ako kolege žele preciznije odgovore, mislim da bi bilo dobro da se ograničite na jedan sažeti odgovor, budući da se ipak trebamo držati zadanog vremena. Dakle, kada je riječ recimo o pitanju u vezi s Brexitom, znam e, da je Europol na zahtjev komisije poduzeo određene pripremne radnje no, s operativnog stajališta tu Europol ne može mnogo poduzeti dok se politički ne pomaknemo s mrtve točke. Dakle, to nije baš neko pitanje za agenciju na ako imate neka dopunska pitanja koja želite postaviti, slobodno to učinite, ali mislim da smo čuli dosta vrlo inteligentnih pitanja. Katrin, e, želite li što još dodati kao zaključak? Da, hvala vam na ovim pitanjima. I to se poklapa s onima što sam čula u razgovorima sa ministrima u e, zemljama članicama i sa predstavnicima zajednice za provedbu zakona. Također imamo i zajedničke akcijske dane sa e, zemljama sa Zapadnog Balkana i s njima smo također razgovarali o, i kada je riječ o prebacivanju podataka u treće zemlje, GDPR je vrlo strog, tako da je komisija nadležna za uspostavljanje takvog aranžmana. No, e, hvala vam na zanimanju i na pokazanom interesu za operativnu potporu koju Europol može pružiti zemljama članicama. I ako naravno mogu odgovoriti na vaša pitanja u pisanom obliku, svakako ću to učiniti. A ako posjetite Europol, ja ću vam stajati na raspolaganju i pružiti vam odgovore na većinu pitanja koja ste postavili danas. Hvala vam lijepa i nadam se da ćemo se uskoro ponovno vidjeti. Hvala izvršnoj direktorici. Hvala vam. Poštovani kolege, ako imate kakvih pitanja koje smo nenamjerno preskočili ili ako želite čuti podrobnije podatke od izvršne direktorice, molim vas da se obratite našem tajništvu, naše skupine ili izravno direktorici. Ono što sam rekao o Brexitu i o sporazumu, pa želim pojasniti zapravo da će Ujedinjena kraljevina imati pristup bazi podataka Europola i biti članica Europola. Dakle, pitanja su poznata i rasprave o tome su se već održale, iako je stajalište komisije vrlo jasno, naročito kada je riječ o tome što Ujedinjena kraljevina može očekivati, a Europol naravno operativno ne može mnogo o tome reći dok obje strane ne osvare napredak. No to je očito bitno pitanje za zemlje članice budući da je više vas postavilo to pitanje. I sada možemo prijeći na završni dio. Čućit ćemo još jednu seriju ugovornika o aktivnostima upravnog odbora Imamo ovdje i predsjednika upravnog odbora e, Europola, dakle e, tu je gospodin e, Cetan Cetanov i također je tu gospodin Parkna i molimo bojicu da uzmu mjesta za podijem. Dakle, u skladu sa člankom 14. uredbe o Europol. Gospodin Citanov je sudjelovan na 107. sastanku Upravnog odbora Europola 4. svibnja 2018. u Sofiji u Bugarskoj u svojstvu supredsjedatelja naše skupine. On će izvijestiti nas o tom sastanku i u skladu sa člankom 51. uredbe o Europolu predsjednik i predsjednica Upravnog odbora Europola je eh, pozvan na razinu gledišta. Dakle, evo, mi ćemo se držati uobičajenog redoslijeda, a to je jedan e, zastupnik e, iz nacionalnog parlamenta i jedan zastupnik Europskog parlamenta, no budući da ima ipak više zastupnika Europskog parlamenta, ovdje ćemo imati ipak popis govornika. Dakle, sada dajem riječ gospodinu Pritu Parkni, predsjedniku Upravnog odbora Europola na 10 minuta. Izvolite, gospodine Parkna. Äh, äh. Hvala lijepo. Hvala što ste mi dali priliku da vam se obratim. Tijekom deset minuta govorit ću o Europolu i o upravnom odboru Europola. Vjerojatno mi deset minuta neće biti dovoljno i govorit ću nešto dulje. Uvaženi članovi ovog odbora, dragi prijatelji, drage kolege, e, kao predsjednik e, upravnog odbora Europola imam veliku čast. Imamo nekoliko tehničkih problema. Nastavljamo. Je li sada sve u redu? Sorry. Okay. Yeah. Thank you. Ako je sve u redu, možemo nastaviti. Sve je u redu. Please go ahead. Sorry to interrupt. Evo, ispričavam se na, pre, na prekidu. Ovaj sastanak JPSG je također i posljednji na kojem ću sudjelovati u ovom svojstvu. Dakle, moje predsjedanje upravnim odborom završit će se u prosincu i novi predsjednik i novi zamjenik uskoro će biti izabrani u upravni odbor. Za početak Želim reći da naš e, upravni odbor smatra ovaj odbor JPSG kao jako važan, smatra ga važnim partnerom. On će nam pomoći da osnažimo našu suradnju. Dakle, uloga parlamentarnog nadzora je jako važna uloga. Evropska unija i države članice suočavaju se sa prijetnjama bez presedana, prijetnjama za našu sigurnost. Potrebno je više podrške nacionalnim agencijama za provedbu zakona i potrebno je više suradnje. To je ono što zahtijevaju države članice od Europola. Za početak, reći ću nešto o onome što smo ostvarili u ključnim područjima. Govorit ću o suradnji sa JPSG-om, i zaključno, reći ću nešto o aktivnostima koje nas čekaju u budućnosti. Posljednji sastanak upravnog odbora Europola održao se u svibnju 2018. godine u Sofiji u Bugarskoj. Razgovarali smo o različitim temama. Razgovarali smo o suradnji, o strateškim pitanjima, o vanjskim odnosima, a ja bih e, posebno naglasak stavio na vanjska pitanja. No kada je riječ o korporativnim pitanjima, uprava je usvojila novu politiku o e, zaštiti dostojanstva osoba i o e, psihološkoj pomoći kada je riječ o zlostavljanju. Ova će politika poboljšati radne uvjete u našoj agenciji e, također uspostavlja strože uvjete kada je riječ o zapošljavanju zaposlenika. Dakle, mi smo također usvojili posljednje izvješće, konsolidirano izvješće o našim aktivnostima za 2017. godinu. I u tom izvješću vidimo pozitivne rezultate i to ne samo što se tiče strateških područja i operativnih područja, već i što se tiče aspekata vezanih za upravljanje i za ljudske resurse. također, uprava je željela uvesti i kvalitativni kriterij kod evaluacije i to je kriterij koji se treba koristiti prilikom sastavljanja godišnjeg izvješća temeljem informacija koje države članice šalju Europolu. Dakle, ovo izvješće je nešto novo i to je važna novost, važna novina. Ovo izvješće sastavljat će se u skladu sa člankim 7, člankom 7. stavkom 11. uredbe o Europolu. Dakle, izvješće koje se odnosi na 2018. godinu bit će objavljeno 2019. godine. Dakle, komparativni statistički rezultati prema mom mišljenju doprinose boljoj razmjeni informacija između Europola i država članica. Ovo izvješće proslijedit će se Europskom parlamentu, zatim nacionalnim parlamentima i drugim dionicima koji se spominju u uredbi o Europolu. To će se izvješće također proslijediti ovom odboru, odnosno zajedničkoj parlamentarnoj skupini za nadzor Europola. E sada što se tiče vanjskih odnosa Europola i kakve su, kakve su novosti u ovom području? Prije svega, uprava je usvojila kriterije za procjenu europskih, to Europolovih časnika za vezu za Albaniju, Bosnu i Hercegovinu te Srbiju. Ova evaluacija trebala bi nam pružiti informacije o tome koja je uloga časnika za vezu i koja je vrijednost ove inicijative. Ova evaluacija trebala biti dovršena do kraja 2019. godine. Europol odnosno suradnja Europola sa zemljama Zapadnog Balkana jako je važna za upravu. Te su zemlje veoma važni partneri kad je riječ o borbi protiv organiziranog kriminala, kad je riječ o borbi protiv terorizma, to je naglašeno i u posljednjem izvješću Europola o terorizmu i trenutačnoj situaciji u ovom području. Po mom mišljenju, stalna suradnja i napredak u tom području s tim zemljama daje nam mogućnost da ih integriramo u vlastite sigurnosne strukture. Omogućuje nam također da razvijamo dijalog u našim aktivnostima i djelovanjima kad je riječ o borbi protiv terorizma. Također, u skladu sa uredbom o Europolu i u skladu sa vanjskoj strategiji Europola za 2020. i 2019. godinu uprava je usvojila zaključke o radnim aranžmanima između Europola i Izraela, odnosno o odnosima između tijela jednih i drugih. Dakle, ovaj radni aranžman potpisan je u srpnju 2018. godine i ne obuhvaća zapravo e, dijeljenje osobnih podataka. Cilj ovog sporazuma jest poboljšati suradnju, na primjer kroz razmjenu specijalističkog znanja, e, kroz slanje izvješća općoj situaciji, zatim tu je riječ o informacijama o postupcima u kaznenim, o, o, postupcima u e, kaznenom pravosuđu, zatim riječ je također o razmjeni najboljih praksi i tako dalje. Cilj je također osigurati suradnju i sudjelovanje u raznim tečajevima, edukaciji i naravno poboljšati suradnju u kaznenim postupcima. E, prije nego što kažem nešto o proračunu, želio bih e, zahvaliti austrijskom predstavniku, gospodinu Peteru Weidingeru, i također želim zahvaliti predsjedniku Klodu Morajsu, dakle predsjednik odbora Libe, na potpori koju pružaju kada je riječ o proračunu Europola. Uprava Europola je odobrila povećanje proračuna Europola za europske projekte. Kada je riječ o ključnim operativnim projektima, tu je jako važno upravo to što smo izmijenili proračun, što smo unijeli neke e, izmjene. E, jako je važno pružiti e, podršku osoblju koje se nalazi u hotspotovima. A ovo povećanje proračuna bilo je moguće zahvaljujući tijelima koje se bave proračunom i koje su odobrilo ovakav proračun, ali također je bilo moguće zahvaljujući Europskom parlamentu i potpori. Kada je riječ o financijskim perspektivama za 2019. godinu, moramo reći da su one zabrinjavajuće. Zajedno sa izvršnim direktorom Europola, naime, on je rekao i Europskom parlamentu i vijeću da naše da je naše djelovanje dovedeno u pitanje proračunskim rezovima. Mi moramo surađivati sa tijelima za provedbu zakona, moramo surađivati sa internetskim platformama i sa pružiteljima internetskih usluga kako bismo se borili protiv terorističke propagande i čitavog niza drugih kriminalnih radnji. Dakle, sve je to sada dovedeno u pitanje. kada pogledamo prvi nacrt proračuna, Dakle, 2019. godine, dakle nacrt za proračun Europola za 2019. godinu, dakle za 21 milijun eura je taj nacrt umanjen u konačnoj verziji. Danas bih želio zamoliti da nam date podršku. Dakle, podršku ovog odbora. Vaša podrška možda bi mogla biti odlučujuća kada je riječ o dobivanju dovoljnih sredstava za Europol kako bi se u konačnici zadovoljila potreba i zahtjevi država članica kada je riječ o suradnji, razmjeni informacija i tako dalje. A sada bih nešto rekao o suradnji između zajedničke parlamentarne skupine za nadzor Europola i upravnog, odbora. Na posljednjem sastanku upravnog odbora, kao što sam već rekao, imali smo veliko zadovoljstvo što smo mogli primiti gospodina Cvetanova. Zahvaljujem gospodinu Cvetanovu na vrlo dragocjenom doprinosu na tom sastanku. Znam da će gospodin Cvetanov uzeti riječ nakon mene, pa ću sada vrlo kratko proći kroz teme o kojima je bilo riječ na našem sastanku. I nešto ću također reći o, pre, o pripremama. Naša naš najveći izazov nije samo pronaći ravnotežu između toga da e, imamo s jedne strane više odgovornosti i transparentnosti, odnosno između odgovornosti i transparentnosti. Jako je važno i brinuti se za osjetljive informacije. I također moramo voditi računa o tome da se naše misije koji su nam dodijeljene ispunjavaju. Naime, upravni odbor je glavno tijelo Europola. glavno upravljačko tijelo. Mi moramo odrediti naše operativne potrebe, naše strateške prilike i moramo osigurati da Europol a, doista pomogne državama članicama, odnosno njihovim tijelima a, u rješavanju onih zahtjeva koje postavljaju. E, uloga JPSG jest politički nadzirati e, aktivnosti Europola, dakle važno je osigurati transparentnost, povezati demokratski, povećati demokratski legitimitet i odgovornost Europola. I u tom kontekstu mi cijenimo važnost zajedničke parlamentarne skupine za nadzor Europola, dakle JPSG, mora dobivati informacije koje su mu potrebne kako bi ispunjavao svoje zadaće u skladu sa člankom 51. uredbe o Europolu. Sastanci koje saziva JPSG kako bi se razgovaralo o aktivnostima Europola od velike su važnosti. Zato doista cijenim priliku koju ste mi pružili da danas dođem ovdje i da vam se obratim. Dakle, jako je važno da vam na taj način olakšam vaš nadzor aktivnosti Europola. Također, e, značajni dokumenti Europola, kao što je taj programski dokument za 2019. i 2020. godinu, kao i e, takozvani e, C AAR, pa onda višegodišnji je program rada. Dakle, jako mi je drago što su ti dokumenti već proslijeđeni zajedničkoj parlamentarnoj skupini za nadzor Europola baš kao što zahtijevaju mjerodavni članci iz uredbe o Europole. Mi ćemo nastaviti prosljeđivati relevantne dokumente JPSGO i veselimo se vašim reakcijama i povratnim informacijama i pitanjima. A što se tiče sudjelovanja predstavnika jpsg na sastancima upravnog odbora, podsjećam vas da članak 14. stavak 4. uredba o, Europolu daje upravi mogućnost da pozove promatrače kada god smatra da bi oni mogli biti relevantni u raspravama. A to uključuje naravno i predstavnike jpsg Tijekom njegovog obraćanja upravi u svibnju gospodin Cvetanov je rekao da je JPSG zainteresiran za primjenu članka 14. uredba Europolu u najširem mogućem smislu, osobito kada se uzme u obzir opseg rada i opseg nadzora zajedničkog parlamentarne skupine nad Europolom. Osim toga, um, uredba o e, Europolu daje vrlo, vrlo široki manevarski prostor upravi kada je riječ o pozivanju drugih promatrača na sastanke. Uprava je sa političkim tijelima i drugim tijelima finalizirala ključna pitanja početkom početkom listopada. Dakle, započeo sam korespondenciju sa gospodinom Cvetanovom i sa drugim e, članovima odbora vezano za praktične scenarije, odnosno vezano za, praktičen, e, za praktičnu organizaciju sudjelovanja predstavnika JPSG na našim sastancima. Dakle, postoje čitav niz rješenja, na primjer ad hoc pozive, e, pa onda to mogu biti i redovni pozivi i redovno sudjelovanje i tako dalje. Nažalost, konzultacije još uvijek nisu završene, tako da vam ne mogu reći koji zaključci su usvojeni, koje rješenje su usvojena. Dobili smo komentare nacionalnih delegacija i njih ćemo uključiti u raspravu i uključiti u raspravu na sastanku odbora koji će se održati 3. listopada. I vrlo rado ću obavijestiti JPSG o zaključcima našeg sastanka e, upravnog odbora. Ja ne želim prejudicirati zaključke i odluke koje će, koji će biti doneseni, ali ono što vam mogu reći jest to da je upravi jako važno, jako, jako je važan članak 14 i sve ono što taj članak pruža upravi. Na primjer, Uprave bi mogle zatražiti mišljenje JPSG kada je riječ o višegodišnjem programu Europola. To je u potpunosti u skladu sa uredbom o Europolu. Ja se slažem sa gospodinom Cvetanovim. Bilo bi jako dobro kada bismo imali zajednički radni kalendar, kada bismo mogli konzultirati JPSG što se tiče sastavljanja višegodišnjeg programa rada. Općenito uzevši, mislim da bi bilo dobro imati jednu platformu za komunikaciju, ali koja će naravno sačuvati povjerljivost rasprava uprava. To bi bilo jako dobro kada, bismo imali takvu platformu. Također, to bi olakšalo nadzor JPSG-u. Sastanci poput ovoga danas savršen su primjer srži i poante postojanja jpsg i na kraju krajeva ovakvi sastanci povećavaju, povećavaju dinamiku u odnosima između Europola i jpsg i nacionalnih parlamenta i Europskog parlamenta dokumenti koji se e, podnose upravnom odboru su vrlo osjetljivi, vrlo su povjerljive naravi. Oni, se, oni govore o temama o kojima odluke još nisu donesene. Naprimjer, tu su neke informacije e, koje su namijenjena internim, internim razmatranjima i kojima nije mjesto u javnosti. Što više, e, dokumenti upravnog odbora mogu se odnositi na operativne informacije, mogu se odnositi na, osjetljive informacije, na povjerljive informacije. To su vrste informacija koje se moraju e, zaštititi i koje se ne bi trebalo objavljivati ili razotkrivati. I dakle, kad je riječ o takvim pitanjima, tu treba pronaći uravnoteženo rješenje, rješenje koje će biti u skladu sa mjerodavnim e, propisima Europske unije. Ja sam uvjeren da će naša suradnja sa tajništom JPSG i sa, relevantnim službama Europola pomoći nam da pronaćemo rješenje za sva ova preostala praktična pitanja. JPSG, odnosno članovi eh, JPSG, su prokomentirali jezike koji se koriste na našim sastancima. Moram tu nešto reći. Kada je riječ o jezicima i prevođenju, naša sredstva su ograničena i mi moramo imati učinkovito korištenje jezika. Naš proračun, odnosno perspektive proračuna nisu baš blistave, stoga ne možemo jamčiti mogućnost prevođenja svih europolovih dokumenata na druge jezike. Što se tiče našeg jezičnog režima, svi dokumenti koji se podnose upravnom odboru sastavljaju se na engleskom jeziku. Svi pravni dokumenti, sve odluke objavljuju se na engleskom jeziku. Osim ako se ne moraju objaviti u službenom glasilu Europske unije. O tim će temama biti riječi na sljedećem sastanku uprave, odnosno upravnog odbora. Ja ću vas e, obavijestiti o rezultatima te rasprave. E sada zaključno, što planiramo za budućnost? 3. E, listopada upravni odbor će održati svoj redovni sastanak. Pitanja o kojima će biti riječi, teme o kojima ćemo raspravljati, E, bit će integrirano upravljanje podacima i e, eventualne eventualni razvoj u ovom području. Zatim ćemo razgovarati o suradnju sa prioritetnim partnerima, zatim govorit ćemo o suradnji s Japanom, govorit ćemo o I govorit ćemo o suradnji sa drugim važnim agencijama. Odlučit ćemo, izabrat ćemo novog predsjednika između ostaloga i zamjenika predsjednika. Razgovarat ćemo o propisima i pravilima koji se odnose na osoblje i zaposlenike i razgovarat ćemo o načinima za postizanje bolje, veće transparentnosti i odgovornosti. Govorit ćemo također o deklaraciji interesa za E, to jest izjavi o interesima za e, članove upravnog odbora, dakle sve će to biti u skladu sa u skladu s propisima. Gospodin Peter Weidinger je već rekao 4. listopada će upravni odbor e, Europola i Frontexa održati zajednički sastanak. Cilj ovog sastanka jest raspravljati o sljedećim koracima u svrhu postizanja bolje suradnje između ovih dviju agencija. Obje, ove dvije agencije imaju komplementarne mandate i Europol i Frontex e, će imati sve važniju ulogu u budućnosti kada je riječ o koordiniranom odgovoru Europske unije u području borbe protiv nezakonitih imigracija i krijumčarenja ljudima. Također ćemo razgovarati o interoperabilnosti informacijskih sustava Europske unije. Zacijelo će obje agencije biti osnažene boljom suradnjom. Dakle, to je dobro i za jedne i za druge. Dakle, prema mom mišljenju Ovakav razvoj situacije bit će jako dobar za Europol. U budućnosti će e, Europol biti u mogućnosti e, podržati Frontex u upravljanju vanjskim granicama. Osim toga, Europol će imati pristup e, relevantnim informacijskim sustavima Europske unije. Europol će biti učinkoviti u pružanju podrške tijelima za provedbu zakona država članica. Bit ćemo bolje opremljeni za suradnju. Bićemo bolje opremljeni za borbu protiv organiziranog kriminala, terorizma i tako dalje. Eto toliko od mene za danas. Rado bih podijelio s vama i u budućnosti informacije o aktivnostima upravnog odbora i vrlo rado ću odgovoriti na vaše pitanja. Na samom početku sam rekao <laughs> da nemamo dovoljno vremena. Stoga sam e, govorio bez uvoda. I vrlo kratko sam govorio o ovim temama. Veoma sam zahvalan što ste me pozvali na ovaj sastanak i još jedan puta hvala gospodinu Morajsu e, i i Angeli Luger. Najljepša hvala. Naročito vam zahvaljujem jer ste u sažetku također govorili o stvarima u kojima činimo tek prve korake u suradnje. Iako se radi o, vrlo ranoj fazi, ipak ste spom, ih spomenuli i stoga eh, dajem riječ gospodinu Cvjetanovu koji će govoriti 170. sastanku eh, Upravnog odbora Europola. Izvolite, imate riječ. Eh, štovani su predsjedatelji, drage kolege, prije svega dozvolite mi da kažem da mi je zadovoljstvo sudjelovati na 107. sastanku upravnog odbora Europola kao su predsjedatelje eh, JPSG-a. Prije nego što vam kažem što, je, eh, što su bile specifične točke u mom sudjelovanju, moram reći da me to, su me toplo pozdravili i članovi eh, i upravnog odbora i i članovi i e, predsjednica upravnog odbora. E, ja sam se obratio na sastanku upravnog odbora i gospođa De je spomenula da uredba o Europolu daje veliku ulogu parlamentarcima i one misle da je to jako dobar korak pri poboljšanju transparentnosti i odgovornosti e, rada Europola Također je spomenula da je za Europol vrlo važno da i dalje održava kontakte s nama i ona se obvezala da će sudjelovati u radu naše skupine. Ja sam sudjelovao u sastanku upravnog odbora 4. svibnja i moje sudjelovanje je bilo ograničeno na određene točke dnevnog reda koji se tiču predstavljanja JPSG u upravnom odboru. U mojoj intervenciji ja sam prvo naglasio da jedan od glavnih e, ciljeva JPSG je da doprinose odgovornosti i legitimnosti Europola, naročito u pogledu izravnog učinka rada agencije na sigurnost i svakodnevni život europskih građana. U tom kontekstu sam spomenuo da je mogućnost koja je spomenuta u uvodnoj izjavi i u uredbi OREU polu o sudjelovanju predstavnika jpsg u eh, radu upravnog odbora Europala bi trebala biti tumačena vrlo široko i da je to stajalište moje i drugih supredsjeditelja. Također sam spomenuo da u smislu članka 5 pravilnika o radu jpsg a smo očekivali poziv na udjelovanju predsjednika JPSG-a na sastanku upravnog odbora kao promatrača sa bez prava glasa i nadamo se da će te pozivi doći za sve buduće sastanke upravnog odbora. Što se tiče e, dnevnog reda koji je e, zahtijevao prisustovanje predstavnika JPSG upravnog odboru, rekao sam da je očekivanje e, bilo da se odrazi područje primjen članka 51 uredbe Europolu, to je sve u skladu sa zahtjevom za privatnošću i tajnošću. U tom kontekstu predlažem da imamo razmjenu informacije između supredsjedatelja JPSG-a i Eh, i Europolovog upravnog odbora kako bi se razjasnilo pod eh, doseg i eh, točke dnevnog reda u kojima trebaju sudjelovati predstavnici JPSG-a. Također sam predložio da do trenutka dok se neslužbeni E, predstavnik JSPG-a ne e, e, imenuje, znači službeni predstavnik, a da je, da je na snazi trenutna praksa, a to je da se predstavnici jspg a pozovu na sastanak. A sada bih govorio o ponovnom razmišljanju o mogućnosti da engleski, jedino engleski e, za dokumente koje dobivamo bude i dalje na snazi. Ja sam naglasio da su službeni jezici JPG engleski i francuski. Nadamo se da će programski dokument biti barem na ova dva jezika u budućnosti. Također sam naglasio da obzirom na specifični kalendar rada jpg i i e, upravnog odbora Europola je važno da se uspostavi zajednički program e, rada kako bi smo udovoljili zahtjevima članka 12 uredbi Europola. U tom kontekstu sam pozvao upravni odbor Europola da predloži zajednički radni kalendar za proces konzultacija o višegodišnjem programskom dokumentu. U smislu povjerljivosti ja sam pozvao tajništvo upravnog odbora da E, se dogovori sa tajništvom JPSG-a u svezi sa statutom nekih od dokumenta koje e, daje e, upravni odbor za sastanak JPSG-a i zadnja, ali ne manje važno, naglasio sam činjenicu da sastanci JPSG-a daju odlučnu mogućnost za tajmatske rasprave o mnogim političkim aspektima koji se tiču rada Europola, uključujući E, vanjsku strategiju i partnerstvo organizacije. U tom kontekstu sam primijetio da na zadnjem sastanku JPSG u Sofiji u Ožeku smo bili domaćini i da je bilo nama vrlo važno da JPSG je imao mogućnost da dobije e, važne informacije o suradnji sa zemljama Zapadnog Balkana kao informacije o planovima i pristupima učinkovitoj i integraciji tih e, zemalja u sigurnosnoj arhitekturi Europske e, unije. Upravni odbor je rekao da povjerljivost je vrlo važna, povjerljivost podataka i da potaknuli su nas da pokažemo razumijevanje za to jer neki dokumenti ne mogu biti javno dostupni, inače bi to zaprijetilo operativnoj prirodi takvih osjetljivih informacija. Što se tiče predstavljanja JPSG u, u upravnom odboru Europola, ja sam primijetio da članak 40 uredbe daje širinu i e, fleksibilnost upravnom odboru da pozove bilo koga želi kao promatrača. Upravni odbor bi trebao o tome zajednički e, odlučiti i potaknuti nacionalne predstavnike da E, o tome podrobno razgovaraju sa svojim nacionalnim uslugama i parlamentarcima. On je također rekao da bi ovaj proces trebao s mjesta početi kako da tako da na sljedećem sastanku možemo informirano razgovarati o tom, e, toj temi. Upravni odbor mora finalizirati svoje stajalište na sastanku u listopadu i oni će to stajalište podijeliti sa JPSG-om u obliku pisma. Za vrijeme moje intervencije na sastanku upravnog odbora sam naglasio da je vrlo važno za Europol i za sve parlamentarce da održavaju e, zajednički rad a da naša skupina ne bi trebala biti e, prepreka radu agencije, već baš suprotno morala bi poboljšati učinkovitost putem konstruktivnog i plodonosnog e, dijaloga između Europola i ove skupine. Što se mene tiče, ja se nadam da sam doprinuo, doprinio ovim dijalogu kroz moju sudjelovanje na sastanku u Svibnju i zahvaljujem u upravnom odboru i gospođi Debol na konstruktivnom duhu Također zahvaljujem svim kolegama iz nacionalnih parlamenta i Europskog parlamenta koje ovdje predstavlja odbor Libe. Hvala. Hvala gospodine Cvetanov. Hvala najljepša na vašem izvješću sa upravnog odbora. I taj nam je izvješće pokazalo koliko dobro su, e, funkcionirava suradnja čak i u područjima u kojima postoji mjesta za poboljšanje budućnosti, ali mi smo tako novo tijelo da zaista mm, činimo prve korake, dječje korake, a nadam se da će ti koraci rasti kako i mi budemo rasli. Evo došli smo do kraja naše rasprave. Imam još jednu molbu za javljanje. Moglu dati riječ gospodin zastupnika iz Cipra. Izvolite. Najljepša hvala gospodine gospođo predsjedateljice, dame i gospode prije svega. Zahvaljujem gospodinu Cvjetanovu na vrlo važnim informacijama koje je s nama podijelio o sudjeljivanju JPSG-a u radu upravnog odbora Europola. Ali želi bih reći da izbor predstavnika JPSG-a koji će sudjelovati na, u radu upravnog odbora će osigurati kontinuitet u praćenju onoga što radi upravni odbor. Također bismo željeli čuti informacije o aktivnostima upravnog odbora u svezi sa suradnjom sa Egiptom i drugim državama Sjeverne Afrike, a to su države iz koje migranti stižu u Europu. Hvala. Najljepša hvala. Kako se nitko drugi nije javio za riječ, zamolio bih gospodina da odgovori. Izvolite. Na zadnje pitanje, naravno, odgovorite. Da, hvala na ovom pitanju. Kao što sam spomenuo u mojem obraćanju vama, kad se radi o upravnom odboru, suradnja sa ovom skupinom je vrlo važna i vidimo koje koristi e, možemo od toga imati. No, kao što sam već spomenuo, nažalost, danas ne mogu komentirati o konačnim odlukama o kojima će se raspravljati sljedeći tjedan i o tome ću vas izvijestiti što je prije moguće. Kad govorimo o različitim operativnim aktivnostima koje poduzima Europol, već smo dobili široki uvod od strane izvršne diktorice, a to je uključivalo i temu Turske i, i e, odnosa sa Turskom. Što se tiče Europola i e, upravnog odbor, odbora e, Europola, vrlo je važno imati jako dobre odnose u smislu izmjene informacija o operativnim aktivnostima jer je nemoguće hvatati se u košte sa organiziranim kriminalom ili terorizmom ako nemamo informacije. Svi to razumiju, države članice e, i Europola to razumiju ali moramo se držati pravnog okvira koji nas obvezuje i nažalost mi ga nismo sami dizajnirali, ne činimo to uvijek. Dakle, u skladu s tim informacije ćete dobiti kasnije. Hvala. Hvala gospodine Cvetano. E, imamo li još kakvih komentara u zaključku ovoga sastanka? Mogu samo reći da u skladu sa dnevnim redom ja sam trebao govoriti o ovoj temi o kojoj sam izvijestio a m, mm, po e, a radilo se o zajedničkim aktivnostima između e, Upravnog odbora Europola i JPSG, a to je bilo, bio moje moja zadaća. Hvala najljepša. Drage kolege, dame i gospodo, Dolazimo do zaključka ove rasprave i to nas dakle dovodi i do zaključka i kraja prvog dana naše konferencije. Ja sam sa zadovoljstvom eh, vas mogu pozvati na, na prijem u dvorani Jehudi Menjuhin koja je jedan kat ispod ove dvorane ponudit ćemo vam malo austrijskog vina, nastavit ćemo raspravljati i srdačno vas pozdravljam, e, pozivam dakle svi ćete dobiti, eh, imate već eh, zapravo ste dobri na vaše stolove bučine, sjemenke i štajerske, izvolite ih ponijeti sa sobom, a nekoli informacije o sutrašnjem sastanku su sljedeće. Mene će zamijeniti gospodin Buhman, moj kolega, on će eh, preuzeti predsjedanje jer i ja nažalost se moram vratiti u Beč sutra ujutro. Sutrašnji sastanak počinje u 9.30 u E PEHS350, to je jedan kat iznad, upravo iznad ove e, dvorane za plenarne sjednice. E, nadam se da ćete uživati u našem prijemu večeras i da će i sutrašnji dio sastanka proteći glatko. Hvala.